najavljeno da će Europska unija i Mauritanija produžiti ovaj protokol o partnerstvu održivom e, ribolovu do 2020. Dakle, on će sada biti na snazi do studenoga 2020. godine. U redu. Imamo sada prvu o dvije rasprave o stanju mora i stanju stokova koje je svrha na početku saziva dati pregled situacije. To je u skladu sa zajedničkom ribarstvenom politikom koja je namjera postići najveći održivi prinos do 2020. godine, a ključno pitanje je naravno koji smo napredak ostvarili šest godina nakon početka primjene. Prva je govornica gospođa Eliza Rola iz komisije. Izvolite. Hvala. Ovo predstavljanje smo podijelili na dva dijela. U prvom dijelu imamo opći pregled situacije, a onda će Maja Kirchner, koja je šefica odjela za Atlantski ocean i Baltičko more, dati jedan detaljniji pregled stanja stokova. Dakle, koje je stanje naših mora? Pa, to su radovi u tijeku. Izradili smo naše stajalište u lipnju, dakle imamo godišnje stajalište koje nam daje naznake o tome kamo treba politika ići s obzirom na ciljeve iz ZRP-a, što uključuje i obvezu iskrcavanja i flotu, stanje flote. I u tom dokumentu stoji da kada je riječ o postizanju idealnog MSY-a, da se mortalitet ribe treba stabilizirati na otprilike 1 a 59 takova je usklađeno sa FMSY-em za 2019. godinu. Evo, radimo na tome i kao što sam rekla, kolegica Maja će vam dati više detalja o tome. Imamo također e, ukupno povećanje volumena biomase od 36% u posljednjih 15 godina. Dakle, došlo je do poboljšanja. Ako pogledamo pojedina mora, evo je vizualni prikaz onoga o čemu govorim, vidimo da je e, je tu prikazano kretanje ribolovnog pritiska u odnosu na FMSY tijekom godina. Dakle, crna crta prikazuje kretanje tih pokazatelja na sredozemlju i Crnom moru. Crvena crta je pritisak na sjeveroistočnom Atlantiku, a zelena crta je kretanje tog kriterija od e, sjeveroistočnom Atlantiku u e, vodama koje ne pripadaju Europskoj uniji. Crvena linija je bila u vodama koja pripadaju Europskoj uniji. Ako pogledamo sokove biomase, kao što sam rekla, imamo povećanje od 36%, dakle dolazi do postepenog povećanja, ali ipak povećanja. Imamo crnu crtu na eh, sredozemlju i crnom moru nema poboljšanja, ali eh, zelena i crvena crta na sjeveroistočnom Atlantiku pokazuju određeno poboljšanje. Dakle, koje je stanje naših mora? Napredak se nastavlja, e, radimo na postizanju fmsi a i tu ostvarujemo napredak. Ukupni volumen biomase je porastao za 36% i kada je riječ o floti, kapacitet flote se smanjuje, a istovremeno ekonomska učinkovitost europske flote i dalje postiže rekordne dobiti. Prema najnovijim podacima to iznosi 1,3 milijarde eura i plaće također rastu po stopi od 2,7% godišnje. Istovremeno, i to je važan dio zrp p-a, je pitanje upravljena, gdje e, ZRP-om iz 2013. godine uveden je novi način upravljanja, a to je regionalizacija sa sudjelovanjem dionika kroz savjetodavna vijeća. Imamo također četverogeneracijski e, višegodišnji plan upravljanja i imamo e, deset savjetodavnih vijeća koja su izradila 73 preporuke 2018. godine i kada je riječ o međunarodnoj situaciji, Europska unija postaje sve važnim eh, akterom u eh, planovima međunarodne eh, organizacije za upravljanje oceanima. Dakle, njihov dokument o napretku je objavljen upravo nedavno. Evo, to su naša glavna postignuća i prikaz stanja mora. No, kao i svugdje postoje određeni izazovi i to smo vidjeli na prethodnim slajdovima. Dakle, na početku valja reći da trebamo napredovati dalje ka postizanju FMSY-a i naravno to je jedan od naših najvećih prioriteta. I kao što sam rekla, tu treba ostvariti veći napredak. Zatim obveza o iskrcaja koja je stupila na snagu u listopadu 2018. godine, ali kao što smo rekli prije, u vezi sa e, dionicima treba uložiti više napora u pridržavanje propisa i u prikupljanje podataka. Treba nam e, bolji uvid u to kako funkcionira ta obveza i također je li došlo do smanjenja neželjenog ulova, veće selektivnosti i do promjena u načinu na koji upravljamo selektivnošću. Također, trebamo početi raditi na, ekosustavu i e, čimbenicima ekosustava pomoću alata za upravljanje e, ribolovom. E, imamo također i pritiske koji proizlaze iz drugih djelatnosti, ne samo ribarstva i također e, koje dolaze uslijed klimatskih promjena, onečišćenja, interakcija između različitih vrsta, tako da trebamo steći širu sliku o tome kako čimbenici ekosustava utječu i na stanje stokova, na stanje mora i konkretnije kako naši e, ribari mogu nastaviti dalje e, raditi i zarađivati za život. Svi akteri će trebati uložiti veće napore u ispunjavanje ovih ciljeva i Naravno što je samo po sebi očito, Brexit će imati učinka na način e, na koji pristupamo očuvanju stanja mora. I sada će kolegica Maja preuzeti riječ e, sa detaljnijim izlaganjem. Evo samo molim e, učitavanje sljedeće prezentacije, tako da kolegica može nastaviti. Evo, prije nego što ponovno uzmete riječ, e, htio sam reći zastupnicima da mogu uzeti riječ ako žele i da se mogu najaviti. Želite li sada postaviti pitanje? ili to konkretno pitanje za komisiju? A ako nije, onda molim vas da to ostavite za, nakon prezentacija. Da, naravno, prozvat ću vas kasnije. Thank you very much. Uh, hvala gospodine predsjedniče na upućenom nam pozivu da održimo ovo izlaganje pred odborom za ribarstvo. Ja ću prikazati detaljnije ovu situaciju s obzirom na određena mora, ali prije nego što prijeđemo na to, evo još jedan pregled stanja svih europskih voda i nekih stokova u kojima Europska unija ima interes, ali mi nismo jedini koji donosimo odluke o tome. Dakle, ovdje vidite ovaj prvi stupac koji predstavlja održivo ribarstvo i neodrživo e, ribarstvo nad europskim stokovima i tu jedina Europska unija donosi odluke, odnosno komisija iznosi prijedlog, a odluku donosi vijeće ministara. Dakle, vidite da je količina iskrcaja doista velika iz održivih stokova. Govorimo o prilike 98% iskrcaja u europskim vodama koji su stokovi u skladu sa najvećim održivim prinosom i ostalo su stokovi u okviru dogovora između Europske unije i Norveške. I e, treći stupac prikazuje rezultate dogovora sa priobalnim državama. Vidite da tu već postoje razlike. Evo prijeđemo sada na sljedeći slajd e, i ovdje vidimo da je tu prikazana količina stokova e, samo u Europskoj uniji, 50 od 57. Što to znači? 57 je broj MSV-a koje smo dobili, odnosno Međunarodno vijeće za istraživanje mora nam e, daje zlatni standard E, MSvaja a za 57 ribolovnih područja od 57 stokova i u tom slučaju smo postigli MSV za njih 50, što mislim da je dosta dobar rezultat i to me dovodi do pojedinih mora. Evo počinjem e, od Baltičkog mora i onda ćemo pogledati Sjeverno more i onda zapadne vode, odnosno Atlantik. E, na Baltičkom moru 2019. godine imamo e, savjete e, glede MSV-a od znanstvenika za osam stokova, a od tih osam sedam stokova podliježe kvotama u skladu sa najvećim održivim prinosom, odnosno MSV-em. U svakom moru, dakle i u Baltiku, imamo određene probleme. Imamo jedan e, stok koji nije u skladu sa MSVM, to je stok e, Haringi, koji je važan i to je doista mm, nezgodna priča jer je to bilo zdravo područje do 2019. godine, a tada su nam znanstvenici rekli da se E, previše izlovljuje haringi, tako da je komisija morala iznijeti težak prijedlog e, o smanjenju e, ribolova za 67% i izradili smo temeljem toga godišnji plan za Baltičko more koji je usvojen zajedno sa vijećem ministara i vijeće je odlučilo da se prepolove kvote za haringu u zapadnim morima, tako da je vijeće odstupilo od prijedloga komisije. Imamo još neke problematične stokove, kao što sam rekla. Zapadno-Baltička haringa je jedini stok koji nije u skladu sa MSY-em za 2019. godinu, ali ako pređemo na bakalar, to je također e, važan stok u Baltičkom moru i on se sada izlovljava u skladu sa najvećim održivim prinosom. Ipak nismo postigli u potpunosti e, ono što želimo. Dakle, to je dosta promjenjivi stok e, i e, biomasa se povećava i smanjuje. Dakle, dolazi do velikih fluktuacija. Komisija i vijeće ministara trebaju uložiti više napora u ovaj stok, dakle u zapadno-baltički bakalar. Trebamo smanjiti ribolovni pritisak na taj stok eh, i trebamo također omogućiti privremene zabrane ribolova kako bi se poboljšao stok i tome dovodi do istočno-baltičkog bakalara i mislim da je poznato parlamentu da to predstavlja veliku zabrinutost među nama u komisiji i e, u parlamentu i u zemljama članicama jer smo nažalost ove godine morali poduzeti hitne mjere i u potpunosti zabraniti ribolov. Što se dogodilo? To je također tužna priča. Evo, ovo je fotografija jednog primjerka, ali to više nije slika kako bi bakalar trebao izgledati. On izgleda kao mala pelagijska riba. Kako smo došli do toga? Pa u svakom slučaju prekomjerni izlov u prošlosti, kvote su bile prevelike, to si moramo priznati, a također je došlo i do nepovoljnih promjena u okolišu, porasla je temperatura vode, salinitet je prenizak, došlo je do onečišćenja usred eutrofikacije i do pojave parazita. I to će također zahtjevati našu pozornost u sljedećih godina. Evo, ovo je Sjeverno more, dakle ovo su stokovi kojima upravlja jedino Europska unija, dakle ponavljam, tu komisija iznosi prijedlog i vijeće ministra odlučuje o prijedlogu komisije. I to je dosta dobra slika jer imamo znanstvene savjete za osam stokova i za svih osam je vrijeće odredilo e, razinu koja je u skladu sa razinom najvećeg održivog prinosa. Dolazimo sada do Atlantika i to je slika nešto drugčija. Dakle, imamo savjete za 41 stok, a samo za 35 ih je u skladu sa MSY-em. Dakle, tu su problematični stokovi u e, Atlantskom moru i navela sam ih ovdje i vidimo uglavnom da E, se problemi usredotočuju uglavnom na u Irskom moru, na zapadu Škotske. Zapravo je stvar u tome da nemamo toliko selektivan ribolov koliko bismo mogli. Dakle, bakarar iz Irskog mora je e, ciljena vrsta sukladno planu za zapadne vode koji je stupio na snagu u proljeće ove godine. Dakle, to je važan resurs i prema ovome bismo zapravo iduće godine trebali u potpunosti obustaviti ribolov kako bismo e, postigli e, najveći održivi prinos za 2020. godinu. Zatim, treće problematično područje je e, zapadna Škotska i e, Irsko more. To je kolja, dakle u dva e, potonja slučaja i to je usputni ulov, dakle to nije ciljana vrsta ribara, nego je to usputni ulov jer u tim morima je su plavovi dosta mješoviti, dakle kada lovite u tim vodama moći ćete recimo e, dobiti ciljane vrste i cijenjenu ribu, ali isto tako i e, neki usputni ulov u mrežama i to uzrekuje poteškoće. Što možemo tu učiniti? Moramo e, osmisliti načine selektivnijeg ribolova, smanjenja ribolovnog pritiska i izbjegavanja onih područja gdje je veća količina tih stokova koji su najviše izloženi pritisku. Zatim na kraju imamo dva stoka heringi na zapadu Škotske, na sjeveru i na jugu. I ovdje također e, prema organizaciji za istraživanje mora ne bismo uopće trebali obavljati ribolov, treba ga u potpunosti obustaviti. Tako da je komisija zamolila znanstvenike da odluče je li potrebno potpuno obustaviti ribolov ili e, utvrditi znanstvene kvote pod navodnicima. Dakle, to su daleko manje kvote kojima se služe znanstveni instituti u Ujedinjenoj Kraljevini i u Irskoj kako bi mogli omogućiti znanstvenim ribaricama da prikupljaju podatke o tim stokovima. Isti instituti su nam e, rekli da je važno ne izgubiti te podatke, a ako se u potpunosti obustavi ribolov, onda se ti podaci više neće prikupljati. Time dolazim do kraja svoje prezentacije. Vrlo rado ću odgovoriti na sva pitanja koja možda imate. Thank you very much. Hvala lijepo. Hvala lijepo, gospođo Kirchner. Mogu li samo provjeriti neke od brojke. Dakle, a, gospođa je Kolegica je malo prije govorila o, o 51 od 59 takova, a vi niste iste brojeve spomenuli. Kako to pomiriti? Naime, brojke koje vidite ovdje, 59 od 81, ako pogledate prvi stup, to predstavlja samo Evropsku uniju, odnosno stokove samo Evropske unije, dakle njih je 50, Ravnoteža je se prevalila u, na, negativnu, na negativnu stranu ova druga dva stoka. To su stokovi gdje Evropska unija ne odlučuje sama, već ovisi o dobroj volji trećih zemalja da će one postaviti razinu na održivoj, na održivoj razini. Evo, ja sada otvaram raspravu. Dakle, vi kažete da, na, primjer, Evropska unija i Norveška, naime, mi smatramo da je Norveška zemlja koja pokušava održivo ribariti, ali kad je riječ o MSY-u, vi zapravo želite reći da Norveška ne radi tako dobro. To, to nam pokušavate reći. predsjedniče, nažalost, čini mi se da je situacija kompleksnija. Naime, problem sa Norveškom je to što nemamo isti e, pravni temelj kada je riječ o zajedničkoj ribarstvenoj politici. Rezultat je upravo ovo što su pokazale moje kolegice. Dakle, poteškoće u ovim pregovorima, ovim razgovorima leži u tome da prije svega mi moramo imati vijeće koje će u potpunosti podržati prijedlog komisije, a to nije uvijek slučaj i nije uvijek realnost. Dodatni element je kada pregovaramo sa Norveškom u ovom kontekstu, mi nemamo uvijek isto stajalište vezano za ciljeve, vezano za pojedine stokove. Rezultat je ovo što ste upravo vidjeli i to je jedan od velikih izazova koji je pred nama, osobito kad je riječ o dvama stokovima koji su povezani sa Europskom unijom i gdje je značajan europski udio. I e, zapadne vode, gospođo Kirchner, Hoćete li nam prikazati situaciju u zapadnim vodama? Sorry, on Što se tiče zapadnih voda, evo možemo se vratiti na taj slajd. Dakle, ovo su da zapadne vode. Ovdje imamo 35 održivih stokova od 41. Dakle, teoretski mi dobivamo savjete ICES-a, dakle to su najbolje znanstveni savjeti koji su nam e, na raspolaganju za 41 stok koji bismo mogli, dakle to, bismo mogli ostvariti. Možda vam nisam dobro objasnila zbog čega nismo objasnili održivo za 41 stok. Evo, ako... Dakle, imamo 35 od 41, razlika je šest stokova. Gdje je tih šest stokova? To je ovih šest stokova koji su prikazani na ovom popisu. Evo, krenut ću od dozdo. Dakle, za ove dvije haringe, za stokove ovih dviju haringa, e, dakle, ICES kaže da bismo što se tiče ova dva stoka trebali u potpunosti prekinuti ulov, ali mi smo odlučili donijeti vlastitu procjenu, odnosno pit, zapitali smo se hoćemo li u potpunosti prestati loviti ili ćemo zapitati znanstvenike, bi li bila dobra ideja imati znanstveni tak. Drugim riječima, to je tak za znanstveni ribolov. Također smo im postavili pitanje koja bi trebala biti razina tog znanstvenog taka i prije nekoliko godina su nam odgovorili i rekli ako želite provoditi znanstveno, a, znanstveni ulovi. Ako smatrate da je to važno, mi smo rekli da jesmo, zato što ne želimo izgubiti podatke, a to je uvijek rizik, jer ako izlovljavate stokove, gubite podatke. E, znanstvenici to zovu vremenske serije. To je početak prikupljanja podataka, recimo 1995. godine. Odnosno, 1985. godine počnete prikupljati podatke i 1993. prekinete, onda znate koji su vam podaci i što se događalo sa stokom. Ako u tom vremenskoj seriji napravite prekid, onda ne može biti sigurni u svoje podatke i onda ćete oprezno pristupiti stokovima. Dakle, mi smo predložili vijeću ono što zovemo znanstvenim kvotama za te stokove i to je vijeće prihvatilo. I upravo zato ne prikazujemo ova, ove, dvije, e, ove dvije vrste. Sljedeći sljedeće vrste, ove koje su pred 2, 3 i 4, to su sve stokovi koji se odnose na usputni ribolov. Razgovaramo sada o jednoj teoretskoj situaciji. Što bi se dogodilo kada bismo imali nultu, kvotu za ribe pod 2, 3 i 4? U idealnom svijetu Upravo bi takva trebala biti situacija. Ne biste trebali loviti niti jednu od ovih tri od, ove tri, od ova tri stoka, dakle ove kolje iz Škotske, Irske i e, bakalar iz Škotske. Ali, kada izlazite e, na more sa svojim plovilima i kada ciljate na zdrave stokove, na zdrave ribe, one koje imaju akreditaciju e, na razini MSY-a, koji su na održivoj razini, u tom trenutku ne možete izbjeći da ulovite neki od ovih kolja ili, ili bakalar. Dakle, ako želimo zadržati ove kvote na nultoj razini, to bi značilo da treba prestati sa ulovom, to jest izlovom ove, ovih drugih stokova, što znači da ne bi mogli niti Portugalci, niti Francuzi loviti, dakle ne bi, morali bismo e, u potpunosti zaustaviti izlov skuša i tako dalje. Dakle, e, jasno je da smo mi trebali donijeti neku odluku i procjenu. I željela bih se nadovezati na višegodišnji plan za zapadne vode i, naglasiti da smo se dogovorili sa vijećem u vezi s time i u tom planu stoji Postoji jedan članak gdje stoji kako ribolovne mogućnosti trebaju biti tako uspostavljene gdje ćemo izbjeći e, situacije e, e, sa stokovima koji onemogućavaju ribolova. To je upravo situacija sa ovih prvih nekoliko stokova na ovoj na ovoj listi. Dakle, kada bismo zaustavili, kada bismo e, izbacili neko od ovih stokova koje vidimo na popisu, zapravo bismo na neki način i kršili tu konvenciju, odnosno taj višegodišnji plan. E što treba učiniti u budućnosti? U budućnosti trebamo pojačati naše napore i vidjeti kako bismo mogli, kako postati selektivni i održivi. Čak i ako nije moguće imati apsolutno čisto ribarenje. Dakle, moguće je smanjiti usputni ribolov, usputni izlov na apsolutnom minimumu kako bismo kako bismo ipak omogućili izlov drugih, drugih stokova i omogućili ribarima da izađu na more i love druge stokove. Hvala lijepo. Biste li nam mogli dati pregled napretka koji je ostvaren ili nije ostvaren od revizije zajedničke ribarstvene politike 2013. godine. Dakle, općenito napredak smo postigli e, kada smo počeli e, prije svega prebrojavati koliko održivih e, stokova uopće imamo. Tada smo izbrojali pet održivih ribljih stokova. Dakle, 2019. godine imamo ih 59, tako da s smo došli na 59 i mislim da je to jako dobar uspjeh. I još jedan puta želim reći da se hvalimo time, to doista jest uspjeh, ali nismo još uvijek završili naš posao, još uvijek mnogo toga se treba učiniti i ne smijemo prekrižiti ruke. Ne smijemo se zadovoljiti ovom situacijom, jer čak iz ovih 59 zdravih stokova situacija se iduće godine može promijeniti ili godinu nakon toga. Mislim da je jako važno da shvatimo da se radi o prirodi. I jedne godine možete imati jako puno mlađi i mladih riba koje su vrlo zdrave, a zatim za dvije, tri ili četiri godine, uzastopne godine, nema nikakvog prinosa i zbog toga se kvote smanjuju. I ako imate to na umu, onda znate da je jako važno da nastavimo ovim putem MSY-a. E, mi dakle donosimo prijedloge u skladu sa MSY-om, u, kladu, u skladu sa višegodišnjim planom za sjeverne vode, iako je važno da donosimo odluke koje su ponekad i teške odluke, ali to činimo da bismo, dali, da bismo sebi dali perspektivu za iduće godine. Komisija je iznijela prijedlog prije nekoliko dana koje se odnosi na Baltičko more i kvote za Baltičko more i u tom prijedlogu predložili smo da se haringa u Zapadnom moru smanji za dvije trećine, te govorimo o za smanjenje od 71%. Dakle, to je veliko smanjenje, zato što smatramo da se još uvijek ne radi o zdravim stokovima. I kažem, odluka koju su ministri morali donijeti je teška odluka, ali to je jedina odluka moguća ako želimo imati zdrave stokove. Onda plan to vrijedi također i za druge Thank you. A vrijedi također i za papaline. Ako želimo imati zdrave papaline, morat ćemo smanjiti kvote. Evo, krećemo sa gospodinom Van Dalenom, a onda nastavljamo sa drugim kolegama. Hvala lijepo, predsjedatelju. E, zahvaljujem kolegicama iz komisije Dakle, postoji jedna stvar koju bih želio naglasiti. Dakle, vrste koje ograničavaju ribolov. Takozvani choke species. E, kada smo razgovarali o obvezi iskrcaja, spominjali smo i vrste koje ograničavaju ribolov i koje bi e, vrste mogle patiti zbog toga. E, možete li nam objasniti Kakva je situacija u ovom trenutku? Dakle, postoji osobito u Sjevernom moru dakle, u Sjevernom moru postoji dosta takvih situacija. A, ili je možda manje dramatično nego što se čini. To je bilo prvo. A drugo pitanje vezano je za konkretne e, vrste. Što je sa listom u Sjevernom moru? ICES kaže da je sve u redu sa tim stokom, ali također vidimo da se ta vrsta ne izlovljava. Nizozemska čak nije ni polovicu svoje kvote iskoristila. A prema svim podacima čini se da ova vrsta nestaje. Dakle, pretpostavlja se da u novim e, redukcijama kvota, da u novim prijedlozima za kvotu neće biti novih smanjenja. Međutim, mi pretpostavljamo da bi ipak e, mogli biti suočeni sa smanjenjem od 5%. Međutim, to nije u skladu s praksom. Ja znam da je ovo komplicirano i znam da to možda ima veze sa temperaturom vode. Ali, znanstvenici kažu da je sve u redu sa ovom vrstom ali s druge strane, Riječ je o Iverku. No, s druge strane, ribari kažu da ne uspijevaju izloviti Iverak i da ga ne nalaze tamo gdje ga žele naći i gdje ga inače traže i ne mogu niti doći do kvote. Dakle, ovdje imamo dva pristupa. S jedne strane znanstveni pristup, a s druge strane pristup ribara. Dakle, mislim da to dovodi do svoje vrsne tenzije kada je riječ o Iverku. Dakle, evo, to su dva pitanja. Obveza iskrcaja i Iverak. Okay, we'll take two or three together. Mrs. <clears throat> Thank you, Chairman. We have heard a lot of Hvala lijepo, predsjedniče. Puno smo čuli o konzervaciji stokova u Sjevernom moru. Međutim, pa čini se da postoji jedan važni aspekt u ovom raspravu koji smo u potpunosti zanemarili. I izgleda da će Ujedinjena kraljevina napustiti 31. listopada eu uniju. Dakle, u tom procesu zatražit će status neovisne priobalne obale, zatražit će zasebnu gospodarsku zonu i zahtjevat će također naše stokove. Pa me zanima da li ovaj odbor i da li komisija već razgovaraju o tim mjerama konzervacije i da li možda razgovaraju o izlovu u budućnosti sa britanskom vladom. Također me zanima kako Evropska unija namjerava rješavati ovo pitanje sa novom vladom Ujedinjene kraljevine nakon no Brexita nakon 31. listopada. Mogu li također naglasiti da će sve što ste vi učinili će biti potpuno zastarjelo 31. listopada. Imate li podatke koji se odnose na Ujedinjenu kraljevinu koja će biti neovisna priobalna država? Mr. Uh, uh, gospodine Galar, hvala lijepo. Uh, gospodine predsjedniče, znam da ste jutro se rekli kako ste se sastali sa našom organizacijom. Ja bih sada želio nešto reći o bakalaru u Sjevernom moru. Mi od organizacije jako puno čujemo da ne postoji prava veličina stoka bakalara i u tom smislu se oslanjamo na povijesne podatke. Ali jako je teško. Mi zapravo ne znamo koju količinu želimo imati. Meni je drago da smo jutros spomenuli i parazite i nizak salinitet, ali ono što bih želio znati nakon onoga što se jutros dogodilo, i čuli smo da podaci ics a nisu toliko učinkoviti. Je li moguće da u budućnosti imamo drugčiju vrstu modula? To je pitanje upućeno komisije. Možemo li imati drugčiji modul umjesto da imamo jedno te isti modul koji pokušavamo izmijeniti? Je li moguće imati različite module kako bismo imali različiti pregled e, stokova? A drugu stvar koju sam želio spomenuti, zapravo želio bih se nadovezati e, na mreže stajačice i potegače e, koje u Sjevernom moru love i imaju jako puno usputnog izlova. Ne zbog Brexita, ali ja bih želio da taj pretkomjerni izlov ne bude rezultat Brexita. To bi doista bila katastrofa. Kao što je finski ministar jutros rekao, Ujedinjena kraljevina još uvijek ne izlazi i ne odlazi, možda ni neće otići, ali ako ode, želio bih čuti što komisija misli o ovim pitanjima. I zanima me Dakle, budući da Ujedinjena kraljevina još uvijek nije otišla, e, iz, izašla iz Europske unije, a možda niti neće, onda sve ova načela trebamo uzeti u obzir. Zamolit ću komisiju da dade odgovor nakon ovog komentara koje ću sada dopustiti. Samo jednu stvar ću reći. Gospodin Galar je govorio o različitim modelima. Na jednom od sastanaka našeg odbora odnosno na jednom od sastanaka našeg odbora bio ovdje ICES, koji, koji, bi trebao i ko, koji je objasnio neke od ovih e, elemenata koji predstavljaju poteškoće u izračunu. Hvala lijepo. Ja sam jako pažljivo slušao predstavnike komisije, ali isto tako sam pročitao i komunikaciju komisije. Dakle, ovaj dokument je rezultat između ostaloga i javnih e, savjetovanja. Naime, javno e, e, savjetovanje sa sektorom je vrlo korisno i socioekonomski učinak je također važan, socioekonomski učinak podataka koje dobivamo od ics Dakle, ovdje imamo komunikaciju. Unatoč napora od strane sektora, naporima od strane sektora. Dakle, vidjeli smo kakva je situacija sa takovima i vidjeli smo kakve su brojke vezane za održivo ribarstvo. One su doista impresivne. E, prije deset godina, 2010. godine, takovi su bili Dakle, bilo je otprilike e, pet takova koji su bili u skladu sa MSY-om, a sada ih imamo otprilike 50-ak. Dakle, to su doista spektakularne brojke i puno je napora uloženo da bismo postigli ovaj rezultat. To ne znači da bismo se sada trebali odmarati na lovorikama i ništa ne učiniti. Primijetili smo da postoje stokovi koji nisu u najboljem stanju. E, to je, na primjer, e, bakalar iz Istočnog Baltika – ali u ovom trenutku smatram da su podaci ipak pozitivni i to bismo trebali uzeti u obzir kada budemo u prosincu određivali kvote. Razgovarao sam sa finskim ministrom i E, rekao sam da bismo trebali pogledati ove takove i vidjeti na koji način će oni utjecati na kvote. Dakle, vidjeli smo također i smanjenje za 22 tisuće ribolovnih plovila. Dakle, oni stokovi koji su bili u lošem stanju sada su u puno boljem stanju. Znamo da je sredozemlje još uvijek u dosta lošoj situaciji, goroj situaciji. Dakle, na sredozemlju nije problem samo prekomjerni izlov, tu, su, tu je i pitanje okolišnih izazova, okolišnih, e, okolišnih problema, zagađenja i tako dalje. Dakle, e, kada budemo e, određivali kvote, trebali bismo ove obećavajuće brojke uzeti u obzir. I baš kao što smo prije čuli, jedna od stvari koja nam je jako važna je i obveze iskrcaja. Trebali bismo Ne, bismo željeli e, da vrste koje ograničavaju ribolov e, budu pogođene ovom obvezom iskrcaja. Dakle, moramo uzeti u obzir sve reperkusije koje će proizići iz ovih mjera koje bismo doista mogli opisati revolucionarnom. Dakle, govorimo o mjeri obveze iskrcaja. E sada što se tiče Brexita. Svi znamo da postoji jako puno zajedničkih stokova, stokova koje Europska unija i Velika Britanija dijele. Ako se Brexit dogodi, nadam se da ćemo i dalje moći surađivati i nadam se da ćemo te stokove i dalje, da ćemo njima i dalje zajednički upravljati. I tu doista komisija mora nešto učiniti. Dakle, ako se Brexit dogodi, mi ne želimo Brexit, ali ako se dogodi, treba ćemo što je prije moguće doći do nekog sporazuma koji će nam omogućiti uzajamni pristup. Dakle, ne možemo dopustiti da Brexit postane jedan težak razvod, već treba postati novi oblik suradnje u ribarstvu. I e, moramo dakle, imati jednu suradnju u kojoj će ribarstvo i dalje imati značajnu ulogu. Hvala, gospođo Elis ili gospođo Kirchner. Hoćete li pokušati odgovoriti na ovaj prvi krug pitanja? Hvala, gospodine predsjedniče. Započet ću s pitanjem o gospodina Fandalena o Sjevernom moru i e, ribama koje se tamo love. E, savjet ICASA, to je najbolji savjet koji imamo, e, kaže da trebamo smanjiti izlov, trenutno je 85% i e, pitam se je li to moguće ako to nije ni dio naše kvote. E, izlov i verka osjetljivo je pitanje, e, zapravo oni ne žele to, radije žele list jer je bolje za tržište, ali ovdje imamo miješani ribolov i e, zapravo možemo to izvesti, izvesti i da nemamo i verak u, u priči. Ako želimo smanjiti kvote za Iverak za 8%, to je zapravo najbolji savjet koji imamo i to je savjet koji moramo prihvatiti i zapravo je to što će komisija i predložiti. Mi pratimo savjete za MSY koje nudi ICAS i stoga se slažemo sa smanjenjem takova. Mm, postoje razni razlozi zašto bi IKAS to mogao predložiti. To nije veliko smanjenje i u drugim područjima svjedočimo vrlo različitim brojkama no oni nam daju savjete na temelju najnovijih informacija. Ako oni kažu da je stok ove godine nešto manji nego prošle, to će imati utjecaj na savjete koje nam daju i stoga ćemo morati možda smanjiti brojke. Ako kažemo da je ribolovni pritisak prevelik, također će nam smanjiti da manje, e, savjetovati smanjenje izlova. Znači brojevi uvjetuju njihov e, savjet, a to je tih 8% manje. Možda mogu krenuti na pitanje gospodina Ala. Mislim da je to veoma dobro pitanje. Možemo li imati različite modele za procjenu ribljih stokova? Zapravo sam zaintegrirana vašim pitanjem zato što e, ste pogodili pravu žicu. Da ću vam primjer. Imamo neke riblje stokove koji su ispod e, planova za Sjeverno more i kvote za te ribe su relativno velike, no nažalost ICAS e nam može dati samo upozorenje za, za te stokove i naravno sukladno tome moramo upravljati tim stokovima u najboljoj e, ravnoteži s njihovim savjetima. Razgovarat ćemo s državama članicama i od njih tražiti one koje imaju najveći udio u, u tom ribolovu, da njihovi istraživački instituti imaju dovoljno radne snage, financijske potpore koje će uložiti u istraživanje tih ribljih stokova koji će biti u skladu sa MSY-om i, ali kažem kaže da nam ne može dati te informacije jer model još nije razvijen. Tako da pogodili ste pravu stvar. Kolegici ću prepustiti mikrofon. E, pitanje gospodina Vandalena o vezi iskrcavanja. E, pitanje o vrstama koje ograničavaju ribolov zapravo je bilo veoma važno u čitavom pitanju vezi iskrcavanja. E, vrlo smo blisko surađivali s industrijom, dionicima, tijelima za kontrolu i ostalima da bismo osigurali glatku provedbu te obveze, a posebice e, da bismo se dotakli pitanja tih vrsta. Postoje alati za dijagnostiku koje je razvilo savjetodavno vijeće za Sjeverno more, a e, nedavno smo uvele i kvote za usputni ulov koje se tiču utjecaja e, vrsta koje ograničavaju ulov da bi se ublažila čitava ta situacija. A do danas nemamo službenog izvješća a upravo zato možda i dobivate drugačije informacije iz sektora. Ne postoji um, službeno izvješće uh, o stokovima nakon utjecaja uh, vrsta koje ograničavaju ribolov. Vraćam se svom prethodnom komentaru gdje, gdje sam rekla da nam treba još napretka u provedbi obveze iskrcavanja, a posebice u, o podacima o odbačenom ulovu gdje vidimo vrlo slabu usklađenost e, općenito i probleme s usklađenosti. A e, tu također surađujemo sa tijelima za kontrolu da provedemo tu obvezu iskrcavanja. Gospodin Mijamons, e, vaš komentar e, izjava o, o pravilima zapravo je polovicom godine pokrenula te ribolovne mogućnosti i veoma važan dio toga je to da provedemo i javne, javnu raspravu tijekom ljeta. To je zaključeno prošlog tjedna i dobili smo 128 doprinosa i iz izvora, dionika, eh, nevladinih organizacija, građana i svi ti komentari nalaze se na našoj internetskoj stranici. Naši kolege pomno čitaju i razmatraju u eh, glavnoj upravi i eh, koriste se u prijedlozima za mogućnosti ribolova. Također dobivamo savjete od različitih savjetodavnih vijeća i sve ih uzimamo u obzir pri e, pripremi izvješća o e, mogućnostima ribolova. Na kraju, gospođa Memiris, e, pitanje i komentari. Hvala vam što ste to spomenuli. Primljeni su na znanja. Što se tiče vaše konkretnog pitanja zapravo ne znam što bi vam rekla. Mogu samo pitati za Brexit. Britanska vlada složila se oko e, sporazuma povlačenja iz e, Europske unije, što naravno nije ratificirano, no sporazum je postignut i želim pitati postoje li kakve rasprave, diskusije o budućnosti e, ribarstvene politike To je e, pitanje radne skupine koja se bavi člankom 50. Stoga će oni moći odgovoriti na vaše pitanje. Ono što ja znam je da je usvojen sporazum o, ribarstvu a zajednička ribarstvena e, politika ne govori o MSY-u i podacima, ciljnim podacima koji, koji tamo pišu. U redu, sljedeća runda pitanja. Eh, samo malo mogu li samo naglasiti da unatoč tim krasnim brojkama vrlo hrabrojućim brojkama, nevladine organizacije eh, bi vjerojatno rekla da ste preoptimistični vi kao komisija i zapravo ne uzimate eh, u obzir nekomercijalne vrste taj cilj od 81 e, taka zapravo nije reprezentativan broj svih e, vrsta koje su prisutne u Europi i e, stoga bi vjerojatno vaše brojke bile prilagođene tome da pružaju veoma optimističnu sliku. Gospodin Domato, gospođo. Hvala. Pa u svjetlu ove analize koje smo upravo čuli čini se da se svi slažemo da europskim ribarima trebaju jasni propisi koje će donijeti parlament, dakle Europska unija. Treba nam čvrst pristup jednak za sve, odnosno takav pristup one size fits all ne odgovara svima, ne odgovara svim područjima jer to znači da ne zanemarujemo specifičnosti naših flota i raznolikost naših mora. Meni je naročito stalo do malih e, ribara sa sredozemlja, a čini mi se da i komisija smatra da su oni pravi stup, pravi nosioci zaštite mora i da ih treba dakle zaštititi trebamo u političkom smislu iskoristiti sva sredstva, čak i Fond za pomorstvo i ribarstvo o kojem ćemo uskoro razgovarati na trijalogu kako bismo ih zaštitili. Meni se čini da se taj fond slabo koristi, naročito ne u cilju zaštite ribara. Evo navešću jedan primjer. Dakle, saznala sam da u jednoj regiji na jugu Italije vlastite regije koriste 400 tisuća eura bespovratnih sredstava europskih poreznih obveznika kako bi se saniralo jedno gradsko područje, dakle bespovratna sredstva, a dok Europska unija uvijek predviđa E, sufinanciranje sredstava i to e, izdvaja za ribarstvo manja sredstva. Pređemo sada na pitanja. Evo ovdje čitam da 18 od zemalja članica je podastrilo izvješće o obvezi iskrcaja. I mene zanima koja su to je 10 e, zemalja članica koje nisu podnijele ta izvješća i koji su razlozi za to. I e, općenito govoreći vidim da imamo dosta grafikona o svim morima, osim za sredozemlje, za koje ima mnogo manje takvih e, prikaza. Ne znam je li to slučaj i namjerava li možda komisija iznijeti jedno posebno izvješće o sredozemlju. I na kraju nešto o zapošljavanju i zaposlenosti. E, prema komisiji ti su podaci u porastu, a meni se to ne čini naročito ne u slučaju malog ribarstva na sredozemlju. Govorilo se također i o padu cijena goriva. Meni je to također novost, odnosno pogrešna vijest. Ako govorimo o Italiji, cijene rastu. Italija ima najveće cijene goriva u čitavoj Europi. Evo, tako da bi me zanimalo dodatno pojašnjenje o tome. Hvala vam. Želio bih reći da će na sastanku, idućem sastanku odbora biti posebno vrijeme posvećeno tom pitanju vezano uz obvezu iskrcavanja u Crnom moru. Gospodine Hobbs. hvala na ovome. E, neki su već rekli da je veoma teško nositi se s tim e, informacijama kada govorimo o sve većim kvotama e, za baltički bakalar. Sada vidimo smanjenje od 86%. Kako možete održivo ribariti s takvim promjenama? I sada imamo preporuku o smanjenju od 70%. E, to mislim da nema veze s ribarenjem kao takvim, već sa vanjskim faktorima. Ukazano je na to da se e, koristite ribarstvenim mjerama, ali postoji druge stvari koje možete učiniti. Zanima me koji drugi faktori igraju ulogu u cijeloj ovoj priči, a posebice kada govorimo o Baltiku. E, klimatske promjene naravno su veoma važne u ovom pogledu i e, treba spomenuti kratkoročne kvote za Baltik i sjevernu Njemačku e, malo ribarstvo bi se moglo srušiti u potpunosti, ne samo e, pojedine tvrtke i imalo bi snažan utjecaj na ekosustave i trebale bi nam veoma snažne strukturne mjere i jednostavno ne možemo ljude napustiti kada, kada dođe do toga. Hvala. Hvala. Gdje smo bili? Gospodine Rus. Hvala na vašem izlaganju. E, na Baltiku mislim da višegodišnji plan e, za Baltik je isprava e, razvijen sa zbog problema sa održivim e, ribarenjem. E, stokovi su u lošem stanju, vidimo da e, se ribari na višim razinama nego što je preporučeno, a vidimo i utjecaj ljudskog faktora u cijeloj priči. Naravno, postoji zagađenje na Mediteranu. Taj ljudski utjecaj, pesticidi i poljoprivreda, to sve utječe na razine kisika u moru. Stoga jeste li bili u kontaktu sa glavnim upravama vezanima za to na, da usvojite neki holistički pristup? Mislim da je potreban napredak da bi se e, došlo do e, ciljeva postavljenih u zajedničkoj ribarstvenoj e, politici. Postoje neki podaci o tome? 50, 59 od 81 vrste su održive. Što to je sa 59 od 200. Ako gledamo ribarstvo u e, politici iz 2013. godine. E, zanima me što smo učinili sa poboljšanjem globalnog ekosustava, odnosno pristupa globalnom ekosustavu. Gospodine Kobert. Hvala mogu li se vratiti na to pitanje o Brexitu koje smo spomenuli. Gospođa Mameri koja je tvrdila da kada Ujedinja kraljevina napusti u Europsku uniju 31. listopada, da će ona zapravo onda vratiti, tako reći, svoju ribu. E, pitam komisiju je li razvila e, kakav mehanizam da prepozna nacionalnost riba može li potvrditi da e, ribe imaju tu nezgodnu naviku plivanja iz jedne u drugu zemlju. A možda se ponekad i vraćaju. No, ozbiljno, može li potvrditi da u slučaju da Ujedinjena kraljevina napusti Europsku uniju ima obvezu e, s obzirom na konvenciju Europske, Ujedinjenih naroda o pravu mora naravno postoje e, kvote o dijeljenim stokovima sa susjednim zemljama koji bi se primijenile u slučaju Brexita i naravno Ujedinjena kraljevina morala bi pregovarati o tim kvotama sa susjednim zemljama, sa zemljama Europske unije. I e, na kraju, e, ono što je spomenuo gospodin predsjednik, britanski premijer tvrdi da i dalje želi neki dogovor i dalje pregovara da se promijeni taj nacrt dogovora koji je pokrenut prije godinu dana. U tom slučaju znam da u drugim poljima, primjer se u slučaju backstopa, da nema zapravo prijedloga, britanska vlada nije predložila ništa da bi se to izmijenilo i mogu li pretpostaviti da nema prijedloga ni u ovom sektoru ribarstva, jer vjerujem da bi ovaj odbor već o tome čuo da se nešto predložilo. Britanska vlada stoga valjda ne namjerava promijeniti e, taj aspekt sporazuma o povlačenju. Drago mi je da Ujedina kraljevina ovako zabavna, Gospodin Korbin e, je dao neka, postavio neka pitanja na koja možemo dati odgovore, a vjerojatno ne ovaj mehanizam koji identificira nacionalnost ribe. Gospodine Monti. E, imam transkript i e, naravno ovo je veoma ozbiljan problem Siguran sam da bi ribari uh, u jedinom kraju bi bili veoma sretni ovome što je, mislim, gospodin Korbin rekao. Naravno, ne govorimo o slobodi kretanja ribe, o njihovim putovnicama, već govorimo o ribljim stokovima. I ako nemamo ozbiljnu raspravu, uh, mogućnost da, da saznamo kakve rasprave se vode, mogu vam reći da će ribari ne samo u Jedinoj kraljevini i neći u ostatku Europe upirati prstom u komisiju jer ništa nije napravljeno e, po tome da mogu e, loviti ribu u britanskim vodama. U redu, komisija, možete li odgovoriti? mogu li samo odgovoriti na pitanje gospođe Di Marti u obvezi iskrcavanja i broju država koje su odgovorile na to. Već ste rekli da je usklađenost veoma daleko od toga što se očekuje i da razumijem da unutar zajedničke ribarstvene politike, kada se dogovorimo oko takova, države članice dobivaju dodatni postotak na tu obvezu iskrcavanja da se pobrinu da je ona e, provedena. Kako to utječe na postavljanje takova? u, u svjetlu načela eh, održivosti. Thank you, Chair, for, for... Hvala na svim vašim pitanjima. Započet ću od posljednjeg eh, pitanja i osvrnut ću se i na pitanje gospođe D'Amato. Kada je riječ o izvješćima o obvezi iskrcaja, u vrijeme objavljivanja našeg dokumenta nismo bili zaprimili još sva izvješća, ali u međuvremenu smo zaprimili većinu izvješća, naravno neke e, čisto kopnene zemlje poput Luksemburga, Austrije, Slovačke, Češke i Mađarske ne moraju slati ta izvješća. Također, e, s obzirom na vaše posljednje pitanje, gospodine predsjedniče, mogu potvrditi da e, sve zemlje koje se bave ribarstvom su poslale svoja izvješća. Da se osvrnem na ostala pitanja gospođe Damato, evo samo bih dala pojašnjenje u vezi sa zaposlenošću i plaćama. Imate pravo kada je riječ o zaposlenosti. Naime, u posljednjem desetljeću došlo je do pada zaposlenosti od 2 do 3% godišnje u sektoru ribarstva i to iz prirodnih razloga, razloga odlaska u mirovinu, starenja radnika, ali isto tako i uslijed smanjenja kapaciteta flote. No ipak došlo je do povećanja plaća, dakle broj zaposlenih se smanjuje, ali i kvaliteta zapošljavanja raste. To je važno naglasiti. Kada je riječ o cijenama goriva, mi smo e, razmotrili razdoblje od e, posljednjih desetljeća, dakle uzeli smo u obzir e, najveću krizu nafte krajem posljednjeg desetljeća i u posljednjem desetljeću stoga vidimo i blago povećanje cijena goriva i to utječe također i na dobit sektora, ali flota se sada prilagođava i E, usklađuje se sa cijenama energenata i goriva. E, gospodine Herbs, e, kolegica Maja Kirchner će odgovoriti na pitanje o neribarstvenim mjerama na Baltičkom moru, a ja bih se osvrnula na jedno opće pitanje koje se provlači kroz pitanja zastupnika. Dakle, mi smo glavna uprava za ribarstvo i nadležno smo e, za razmatranje i e, ribarstva i stanja okoliša, mora, bilo da je to stanje morskog dna, ekosustave i tako dalje, ali kao upravitelji u ribarstvu smo nadležni za e, reguliranje ribarstva i ribarstvene djelatnosti. Dakle, kada je riječ e, o modelima znanstvenika, teško je uzeti u obzir i neribarstvene čimbenike i to uvelike otežava zadatak znanstvenika. Dakle, kada znanstvenici budu govorili o svom radu, oni će vam zacijelo reći koliko je teško razraditi preporuke i savjete uzimajući u obzir čitav sustav eh, Vijeća za istraživanje mora, što uključuje i na mreže. I to se također eh, tiče i izlaganja gospođe Vos. Eh, zatim pitanje gospodina Korbeta i gospodina Montita. Dakle, uputila bih vas na radnu skupinu i koliko znam, Nismo nacionalno podijelili ribe u komisiji i nemamo takve modele, ali Ujedinjena kraljevina ima međunarodne obveze koje mora izvršavati, kao što je spomenuo gospodin Korbet. I s time predajem riječ Maji koja će nadopuniti ono što sam upravo rekla. Hvala. Osvrnula bih se prvo na pitanje gospodina Herbsta koje se odnosi na smanjenje kvota na Baltičkom moru. Pitanje je bilo kako bi mogli preživjeti ribari. Pa pri iznošenju naših prijedloga mi smo bili uzeli u obzir smanjenje od 1,7% za bakalar. Naravno, mm, uzeli smo u obzir i stanje u sektoru u tom prijedlogu i e, uzeli smo u obzir također i odluke parlamenta i vijeća ministra i naravno planove koji su razrađeni za prve tri godine. Prijedlozi koje smo iznijeli uzimaju u obzir planove. Zašto smo predložili rezove? Pa, ICES je rekao da e, nije više moguće izloviti održivo haringu i e, zato imamo to vijeće. Dakle, mi smo izmijenili plan i vidjeli smo da postoji i određeni prostor za manevar. Zato smo dali jedan prijedlog za manje kvote. Također smo e, rekli da je važno uvesti i dopunske mjere kako bi stokovi zapadno vodne heringe se e, oporavili. Dakle, ako ne budemo djelovali, onda će ti stokovi biti ugroženi. Kad ne bismo tako postupili, našli bismo se u nebranom grožđu za nekoliko godina. Naravno, to je teško primijeniti, ali u praksi imamo jednu sličnu situaciju iz prošlosti, ono prije, odnosno prije desetak i dvanaestak godina imali smo također e, sličnu situaciju u Sjevernom moru sa stokovima koji se sada tamo oporavljaju. No, situacija nije bila takva. Prije morali smo srezati kvote i to je dovelo do oporavka tih stokova. Sada e, dolazim do pitanja gospođe Rose i na pitanje predsjedatelja. Zapravo, vi ste se dotakli sličnog područja. Vi ste spomenuli, gospodine predsjedniče, činjenicu da su možda podaci komisije previše ružičasti, odnosno natuknuli su da prikazuju situaciju boljem nego što je, to to jest. E, gospođa Roze je rekla da treba govoriti ne od 59 od 81 stoka, nego od 59 od 200. No, moram to ispraviti. Dakle, ne možemo ostvariti MSY ako nemamo savjete, znanstvene savjete o tome. To je logičan zaključak. Mi svakako želimo postići najveći održivi prinos e, svugdje, ali ne možemo imati savjete za 200 stokova. Dakle, imamo te savjete za 81 stok. Dakle, zato govorimo o 59 stokova od 81 i naša glavna pregovarateljica za priobalne države kaže da ova negativna ravnoteža koju ste vidjeli na slajdu je posljedica djelovanja trećih zemalja, a u slučaju europskih stokova kojima mi ispravljamo imamo daleko bolju sliku. Gospođa Roze je također spomenula plan za Baltičko more. Da, on je star samo tri godine, ali samo nakon e, tri godine imamo vrlo tešku situaciju na Baltiku. Imali smo i e, slične loše situacije prije uvođenja plana. Plan je e, sredstvo za preusmjeravanje situacije koji nam omogućuje da dajemo prave prijedloge i omogućuje vijeću da odnosi prave odluke to nije lijek za, e, za sve i zato smo donijeli ove teške odluke o rezervima, o minus 71% i tako dalje. I to je e, negativna situacija na Baltičkom moru, ali nisu svi stokovi u takvom stanju da treba smanjiti kvote zbog ekoloških čimbenika. To vrijedi za istočni bakalar, e, ali ostali su izloženi prekomjernom izlovu i to moramo priznati, moramo smanjiti kvote. Na godinu, dvije, dakle za ono razdoblje za koje od nas i se straži da manje lovimo, tako da se kasnije možemo vratiti većim kvotama. Kako riješiti pitanje okoliša, morskog okoliša. Naravno da trebamo mm, riješiti pitanje globalnog zagrijavanja jer naravno da se temperatura mora nije povećala sama od sebe, dakle treba nam održiva poljoprivreda, e, manje nitrata, ali isto tako trebamo i ribolovne mjere. Ne možemo reći nismo mi krivi, da e, bakar izumire iz drugih e, razloga, ne zbog prekomjernog e, izlova. Ne možemo to tvrditi, to nije put dalje. Dakle, treba nam jedan holistički pristup koji će uključiti između ostalih mjera i ribarstvene mjere. Evo, nadam se da sam odgovorila na sva pitanja, ako nisam, onda vas molim da me podsjetite na to. U takovima se pretpostavlja također i da se u potpunosti poštuje zabrana odbačaja mogu odmah e, naslutiti sljedeće pitanje gospođe Rus. Dakle, 81 stok za koji imate znanstvenu ocjenu, a kada ćete ocijeniti u tom smislu i druge stokove? Um, yes, thank you, Chair. Eh, Hvala. Započet ću s vašim pitanjem o kvotama i o dodatnim kvotama koje dobivaju zemlje članice u skladu sa obvezom iskrcavanja. Dakle, mi od uvijek govorimo čim to stupi na snagu i čim eh, obvežemo sve ribare na iskrcavanje sveg ulova, to treba onda nadoknaditi time što ćemo ribarima dati, dati kvote za one stokove koji su prije bacali u more. S pravom kažete, i to je kolegica isto tako napomenula, da postoje informacije koje kruže da se obveza iskrcaja ne poštuje svugdje. Tu mogu jedino reći da se nadamo da će zemlje članice poboljšati nadzor nad ribaricama jer je to pravi način. Moramo osigurati popratnu industriju u vezi sa obvezom iskrcaja, dakle da se dobiju kvote kako bi se sve iskrcalo i to se mora poštovati. Evo to je odgovor na to pitanje. Mislim da ste dotakli važnu žicu kada ste rekli kada ćemo dobiti više znanstvenih savjeta o drugim stokovima. Naravno da bismo mi to htjeli. Naravno, i e, nacionalni instituti se trebaju sada usredotočiti na sve ciljene vrste iz planova. E, nekim stokovima nikad nismo imali e, preporuke vezi MSY-a, a u nekima smo imali samo druge vrste savjeta. Dakle, trebaju nam modeli koji će razraditi nacionalni instituti. Imamo naročito dva stoka u Atlantskom moru i to e, prema e, e, planu za ciljene vrste u tim vodama nemamo savjeta o MSY-u. To nam treba, ali nije to do nas, nije to do nego do zemalja članica koje ne ulažu dovoljno sredstava i resursa u razvoj znanstvenih modela kako bi procijenili te stokove na razini MSY-a. Nadam se da ćemo dobiti E, više takvih savjeta od ices to je došlo e, do povećanja u posljednjih nekoliko godina, ali nam treba još više takvih e, preporuka i savjeta jer još uvijek smo daleko od ove brojke od 200 stokova koje je spomenula gospođa Ros. Hvala, ima li drugih pitanja? Gospodin Montif. Hvala na strpljenju, gospodine predsjedniče u duhu kolegijalnosti i prijateljstva prema svim nacijama koje su predstavljene ovdje, imam jedno pitanje. Dakle, prije sam spomenuo pitanje naknade za europske ribare nakon Brexita i kolegica je postavila pitanje o očuvanju i o ulovima. I zapravo smo dobili vrlo površne odgovore, nedetaljne, što znači da trebamo e, se obratiti i radnoj skupini ili postaviti pisana pitanja. I mene zanima hoćemo li na nekom od sljedećih sastanaka odbora prije Brexita 31. pozvati radnu skupinu na odbor kako bismo svi mi mogli postaviti pitanja o tome što se čini kako bi se ocijenilo ribarstvo nakon Brexita sa ili bez dogovora. To je bitno pitanje koji za, važno za ribare koji su u ZRP-u ili van njega i naravno najbitnije je tu transparentnost, a ne prebacivanje vruće krumpira na druge. Dakle, mislim da je to odgovorno za sviju. Hvala. Ja ću uvrstiti nešto na dnevni red što skorijeg e, sastanka našeg odbora, možda prvog sastanka u listopadu. Evo, imam ja još jedno posljednje pitanje o prekomjernom izlovu Kolegice iz komisije e, naravno kažu da ne smijemo dopustiti prekomjerni izlov, ali ne smijemo e, niti to dopustiti kratkoročno jer rećemo time dugoročno ugroziti industriju. No ipak dolazi do trenutaka kada se održavaju sastanci u prosincu i komisija iznosi preporuke za donošenje takova koji su iznad znanstvenih savjeta. Zašto se to čini? Zašto se ne držite strogo u svakoj prilici takvih savjeta? Hvala na ovom pitanju. Osjećala sam da ćemo dobiti to pitanje. To pitanje nam često postavljaju i nevladine organizacije i treće strane. I da dobivamo predostrožne zdravstvene savjete za sve ostalo, osim ovih 81 eh, stoka. Dakle, sve ostalo su savjeti iz predostrožnosti, osim za ove stokove za koje imamo MSY. Dakle, glavni znanstvenik ICSA, predsjednik savjetodavnog odbora u ics u je odgovorio sljedeće na to isto pitanje kada je postavljeno na jednoj konferenciji. Dakle, na konferenciji jedan je govornik rekao da u 44% slučaja takovi se utvrđuju iznad znanstvenih preporuka. E, glavni znanstvenik ICESA je rekao, citiram, te su brojke pogrešne jer uključuju podatke o sokovima za, kojima za koje se nema mnogo informacija. Da, ako smijem zaključiti, dakle, istina je ono što kažete. Ako bismo mi mogli uvažiti te podatke, mogli bismo iznijeti i e, takve e, preporuke. Dakle, ako komisija kaže e, ako vas zanima pogledati te savjete, učinite to, vidjet ćete da su oni prazni. To su savjeti koji se ne temelje na dovoljno podataka za e, ciljane stokove koji su obuhvaćeni planovima. Što se navodi u tim preporukama? Pa pojednostavnit ću. Znanstvenici kažu ne znamo točno što se događa, znamo jedino da je tak previsok jer vidimo da ribari iskrcavaju samo 40% od brojke predviđene takom. U preporuci također stoji da ICES ne može pružiti informacije o tome je li prevelik e, ribolovni pritisak, je li biomasa u dobrom stanju, nemamo podatak o tome koliko uopće jedinki ima. Tako da e, to vam govorim kako biste shvatili da imamo e, različite savjete, različite kvalitete. Ne želim kritizirati i oni čine sve što mogu, ali to ovisi o doprinosima zemalja članica i nacionalnih znanstvenih ustanova. Ako se ne odradi posao na terenu, a u Irskoj i u Francuskoj, recimo ova dva stoka koja su bila spomenuta prije, onda mi ne možemo učiniti mnogo više. Dakle, trebamo izaći van tog začaranog kruga kada svake godine se pita ali šta je sa ostalim stokovima. Trebamo dakle razmotriti sve ciljane stokove i dobiti savjete o MSY u vezi s time. I obećavam vam čim e, budemo raspolagali tim savjetima, onda ćemo predložiti niže brojke, niže takove. I to smo učinili temeljem e, svih e, savjeta u vezi s MSY koji smo zaprimili od sa... Evo, nadam se da sam odgovorila na pitanje. Hvala. Ne čini mi se da se itko drugi javlja za riječ. U redu, hvala vam na vašim izlaganjima. Iako će odbor tu dati neke prigovore i sigurno postoje mora i neki stokovi gdje stanje nije baš dobro. Mnogi od nas koji razgovaraju s ribarima kažu da je stanje bolje nego što je bilo prije desetak ili dvadesetak godina. Mm, u našim morima, tako da vam e, hvala na tome, hvala vam na vašim naporima. So, item nine. Study on engine. Devet je točka dnevnog reda, dakle provjere snage motora od strane država članica i vi koje imate ko će i koji volovite kočama, nemojte napuštati ovu prostoriju jer zvuči dosadno, ali nije. Evo, sada ću zamoliti komisiju da nam predstavi nedavnu studiju o provjeri snage motora u državama članicama. To je objavljeno prije nekoliko mjeseci. Kao što dobro znate, snaga motora plovila e, jest jedna od mjera kojom se e, kontrolira ribolovni napor i to ne samo u sredozemlju e, kako bi se odredila snaga i veličina europske flote plovila i kako bismo osigurali održivo ribarenje. Provjera snage motora doista je bio značajan dio pregovora o uredbi o kontrolama i provedbenim pravilima. Kao što znate, mi smo razgovarali o detaljima te uredbe o kontrolama i zacijelo će biti e, puno amandmana vezano za povećanje registriranog i certificiranog kapaciteta motora. No, postavlja se pitanje je li postojeća situacija zadovoljavajuća i cijela ta rasprava o kapacitetu E, o kapacitetu ribolovne flote, je li, e, zapravo ispravna? ako te informacije nisu ispravne, onda znači da činimo nešto jako pogrešno. Daću riječ gospođi Franceski Areni iz komisije. Ona će nas provesti kroz rezultate njihove studije. Izvolite. Dobar dan svima, dobar dan predsjedniče. Prije svega Želim vam zahvaliti što ste nam dali priliku da predstavimo rezultate ove studije. Ta je studija nedavno finalizirana, a objavljena je u lipnju, dakle veoma svježa. Rezultati su svježi. Praćenje te studije je u tijeku, time se bavi komisija. Prije nego što se pozabavimo detaljima studije, željela bih samo oslikati kontekst. Dakle, što se tiče snage motora, zbog čega govorimo o snazi motora? Vi ste s pravom u uvodu eh, govorili o kapacitet, ribolovnim kapacitetima. E, ribol, dakle, granice ribolovnih kapaciteta određene su i definirane su u zajedničkoj ribarstvenoj politici. To je povezano sa zahtjevima vezanim za sustav ulaska i izlaska, odnosno koja kapaciteta, koji ribolovni kapacitet može ući u flotu i koji ribolovni kapacitet treba odbaciti. Dakle, mora postojiti neki ekvivalent između ove dvije strane i u slučaju da se koristi novac Unije, ribolovni kapaciteti koji su odbačeni ne bi smjeli biti zamijenjeni novim kapacitetima. Tu su također i novi režimi ribolovnih napora, to smo uspostavili u Europskoj uniji, dakle e, ribolovni napori su izneseni u čitavom nizu planova višegodišnjih planova za Mediteran, za Zapadno more i tako dalje not least in I napokon, kada je riječ o tehničkim mjerama, i riječ je naravno o uredbi o tehničkim mjerama koja je tek nedavno usvojena, tu postoji čitav niz ograničenja za plovila koja imaju motore snažnije od 221 kW. I to se odnosi na područja kao što su Sjeverno more, Sjeverozapadno i Baltičko more. Dakle, postoji tu također E, i e, specifične odredbe o e, ribolovnim kapacitetima i snazi motora u ovim dokumentima i 2009. godine kada je izmijenjena uredba o kontrolama uveden, uveden je niz članaka sa ciljem kontrole ribolovnih kapaciteta kroz kontrolu snage motora. Naravno, u provedbenim propisima su te mjere podrobnije opisane i definirane. Što to zapravo znači kontrolirati snagu motora? To zapravo znači da država članica prije svega mora certificirati snagu motora u kilovatima i to mora navesti u povlastici za ribolov. I to se zatim upisuje u registru flote države članice i Europske unije. Dakle, dakle, naravno mora se osigurati da ukupna snaga ne prelazi gornju granicu i također pojedina plovila ne smiju preći certificiranu snagu, odnosno onu koja je upisana u povlastici. Kako se to čini? Kako se te kontrole provode? Kroz uzorkovanje. Dakle, trebaju se identificirati plovila koja predstavljaju rizik, deklaracije koja je manja od stvarne, Tu su, na primjer, plovila koje koriste svi svoju snagu, e, koju koriste za propulziju, a za, za pogon, manje za e, ribolov. Zatim, e, ukoliko se uoče nesrazmjeri, države članice bi trebale provesti fizičke testove snage motora i, nakon toga eventualno provesti dodatne i poduzeti dodatne mjere. Jedna od tih mjera e, znači između ostaloga i identificiranje ozbiljnih prekršaja, jer ako prijavite manju snagu motora od one koje je stvarna, to je ozbiljan prekršaj. S obzirom na važnost ove teme i s obzirom na činjenicu da je u prošlosti komisija uočila mane u planu provedbe, dakle bilo je 63 postupka koje su koja su pokrenuta i mm, od, 2000, od 2010. godine i primili smo između ostaloga jako puno pritužbi. I upravo zbog svega toga 2018. godine odlučili smo pokrenuti studiju kako bismo bolje, kako bismo zapravo osigurali bolju provjeru situaciju u državama članicama. Jer jasno je da bez učinkovite kontrole postoji rizik da će se gornja granica kapaciteta preći, a samim, tome dolazi, samim time dolazi do neravnoteže između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih mogućnosti. Drugim riječima dovodimo u pitanje ciljeve koje si je zacrtala zajednička ribarstvena politika. Dakle, cilj je bio obavijestiti komisiju o učinkovitosti sustava koji je uspostavljen. Željeli smo identificirati i uočiti koji su aktivnosti i mjere poduzele države članice. Zatim smo željeli testirati određeni broj motora i uzeli smo dakle uzorak plovila i provjeravali snagu motora i također smo željeli vidjeti što je učinjeno da bi se identificirale dobre mjere kada je riječ o uzorkovanju plovila i željeli smo uočiti e, je li mjerenje snage motora i dalje dobra mjera za kojom se želi ograničiti e, prevelika snaga flote. Dakle, e, provjeru smo proveli na 15 država članica. Radi se o razdoblju od godine i pol dana Um, završili smo sa studijom u lipnju ove godine i ovu je studiju proveo konzorcij, odnosno dva konzorcija, dvije tvrtke i dva podizvođača. Na čelu je bila jedna nizozemska tvrtka koja se specijalizirala za testove na motorima. Održan je čitav niz sastanaka koji su organizirani sa tijelima država članica prije samih fizičkih provjera na 68 plovila iz 15 država članica. Nažalost, u jednoj državi članici nije bilo moguće provesti fizičke provjere iz niza razloga. Ispričavam se, radi se o 14 država članica. Jako je važno naglasiti da su fizičke provjere bile nenajavljene, što znači da tijela za kontrolu su bila obavještena o toj kontroli. Međutim, identifikacija i odabir plovila se činio u posljednji trenutak tako da vlasnici nisu znali da će se provesti provjera. Dakle, provjera je obuhvatila čitav niz e, aspekata, različite vrste plovila. Neću sada ulaziti u detalje, ali broj plovila je bio proporcionalan veličini same države članice. A sada dolazimo do rezultata. Rezultati su daleko od toga da su pozitivni. Nažalost, to vam moram reći, ako ne čak i veoma zabrinjavajući. Naime, ovaj slajd pokazuje udio Dakle, na ljevoj strani, ovo što vidite u crvenom i u zelenom i u žutom, dakle vidite da je 51% plovila koji su bili pod provjerom, dakle 51% plovila nije bilo u skladu s propisima dakle nije u skladu sa certificiranom snagom. Onda ako tome dodate ovih 16% crveno-zelene, rezultat je da je 67% plovila koje su testirane, dakle ili nisu u skladu ili su postojale e, značajne indikacije o neusklađenosti. Dakle, samo je jedna trećina uzorkovanih plovila, odnosno testiranih plovila, bila u potpunosti u skladu s pravilima. Ako to Dakle, ako malo detaljnije pogledate ove rezultate, oni ne zabrinjavaju samo kontrolna tijela i ZRP, već zabrinjavaju i one ribare koji poštuju pravila, koji, ispričavam se, koji poštuju pravila jer se pokazuje da postoji jako veliki broj kolega koji ne poštuju pravila. I time dolazimo do razine sukladnosti. Dakle, nesukladnost je pronađena u 10 od 14 država članica i u svakom segmentu provjeren, svakom provjeravanom segmentu flote. Dakle, ne postoji ni jedan segment flote koji je potpunosti zelen i koji je potpunosti lišen nepravilnosti. I doista ova razina nesukladnosti je itekako zabrinjavajuća. To znači da se moraju poduzeti adekvatni koreci. E, onda e, je tu i proces e, certifikacije. Naime, postupak certifikacije je prvi korak kada je riječ o kontroli snage motora. Dakle, rezultati, odnosno zaključci ove studije pokazuju da certifikacija ne zadovoljava ciljeve, jer ako certificirate motor, a zatim provedete fizičku provjeru, onda biste trebali očekivati isti rezultat e, poput onoga, odnosno iste brojke kao i one na koje ćete neći u certifikatu. E, saznali smo također da se e, zadaće certificiranja vrlo često delegiraju drugim tijelima, dakle da tijela koje su zadužene za to certificiraju, delegiraju to drugim tijelima i od da dolaze problemi. Dobra vijest je sljedeća. Barem u tri države članice uočili smo da postoje sustavni testovi koji se provode nakon certificiranja, što to zapravo to je prije certificiranja. Što to zapravo znači? Znači da se provode stvarni fizički testovi. Ali druga strana medalje jest to da u drugim državama članicama certificiranje se dodjeljuje, certifikacija se dodjeljuje bez fizičke provjere. Dakle, dodjeljuje se pukim pregledom dokumenata, a to nije dovoljno. Sustav provjere koje primjenjuju nadležna kontrolna tijela je također puna manjkavosti Postoje države članice koje uopće nemaju, koje uopće nemaju sustav, uspostavljen sustav koji, koji primjenjuju. Zatim u nekim državama članicama takozvana desk analiza provela se samo jednom, a zatim više nikada nije ponovljena. Samo u jednoj državi članici sve se ovo provodi redovito. E, samo dvije države članice provele su fizičke testove motora, jedna a, Dakle, ispričavam se, tri države članice, samo tri, to se odnosi samo na tri države članice od 15 koje su provjerene, dakle to nije veliki broj i sve, sve skupa možemo zaključiti da čak i kada se primjenjuje sustav, on je neučinkovit zato što imamo jako visoke, jako visoki stupanj, e, jako visoku rezinu nesukladnosti motora. Nakon ovih rezultata sastavili smo niz preporuka, Evo ovdje imamo pregled tih preporuka. E, prvi se odnosi na postupak certifikacije. Dakle, taj postupak svakako treba ne samo poboljšati, već i harmonizirati. Zatim je potrebno poboljšati zakonodavstvo. Na primjer, trebali bismo imati popis motora koji su na raspolaganju sa najmanjom snagom Zatim bismo trebali osnažiti zahtjeve vezane za fizičku provjeru. Također postoji niz preporuka o novim alatima za kontrolu koje bi se trebali u budućnosti primijeniti. To je dosta relevantno jer kao što znate, komisija je predložila nove odredbe o snazi motora u okviru novih zakonodavnih prijedloga. Dakle, mi predlažemo stalno stalni, stalnu provjeru motora, čime bi se trebao baviti ugovaratelj. Međutim, to nije alat koji je, to nije instrument koji je na raspolaganju za mala plovila. To je recimo alat koji bi se mogao koristiti za visokorizična plovila i to bi moglo biti jedno praktično rješenje koje se koristi kada je to potrebno, a ne nešto što se redovito mora primjenjivati. Postoje i drugi alati, ali neću sad ulaziti u te tehničke detalje. Željela bih vas za sada poštedjeti toga. Dakle, osim ovih ključnih preporuka, važno je također naglasiti da postoji niz e, implikacija, odnosno posljedica te neučinkovite kontrole snage motora. I te posljedice se odnose na sustav ulaska i izlaska i na potporu EMFF-a. I prije nego što završim svoju e, prezentaciju, daću kolegici riječ e, da se pozabavi ovim ovim dvama elementima. Hvala ti. Evo, vrlo kratko o MFF-u i sustavu ulaska i izlaska. Dakle, paralelno sa studijom o snazi motora mi smo proveli evaluaciju sustava ulaska i izlaska koji je objavljen, ta studija je objavljena i možete je vidjeti na internetskoj stranici Digimarea. Dakle, prema ovom sustavu, ako primite e, javnu potporu, financijsku pomoć, za rashodovanje brodova morate smanjiti kapacitet morate smanjiti kapacitet države članice, onaj kapacitet koji je svakoj države članici dodijeljen. Dakle, vi zapravo oduzimate kapacitet flote. To je mehanizam koji državama članicama omogućava da upravljaju vlastitom flotom. S, provjera snage motora je ključan dio toga, jer kako biste provjerili koji je, kapacitet nekog segmenta vaše flote, vi morate biti u mogućnosti provjeriti tonažu plovila i snagu motora. E sada, što nam je rekla ova evaluacija o ovom sustavu? Ona kaže da je ovo sve u redu, da je prikladno, međutim države članice to ne primjenjuju, ne na učinkovit način. Zato smo puno razgovarali o pitanjima kapaciteta i o ulaganjima za povećanje kapaciteta te o ključnim alatima kojima se to upravlja. Evaluacija je pokazala da je učinkovitost, da učinkovitost ove sheme nije dakle da je učinkovitost ove sheme dovedena u pitanje zbog manjkavosti u državama članicama. A što se tiče EMFF-a, u postojećem okviru ne možemo koristiti fond EMFF-a da bismo povećali kapacitete. Dakle, ne možemo povećati kapacitete ili izbrisati kapacitete plovila i flote kroz potporu Europske unije. A to je i u prijedlogu Europske komisije za EMFF nakon 2020. godine. No sada, budući da je proces odlučivanja u tijeku, čini se da su, su zakonodavci odlučili da bi e MFF trebao osigurati potporu ulaganjima koje povećavaju kapacitete, uključujući i e, zamjenu motora. I to bez nužne provjere snage motora, prethodne provjere snage motora. To je zabrinjavajuće. Mislim da ono što pokazuje ova studija jest da bez prave kontrole što god radili vezano za upravljanje vašim kapacitetima ili vezano za korištenje fonda za ribarstvo. Dakle, sve je to dovedeno u pitanje. I eto, samo sam vam željeli malo nijansirati ovu sliku i e, malo ilustrirati e, ovo što je Francesca dosad govorila. I time dolazimo do posljednjeg slajda koji govori o sljedećim koracima i o praćanju. Kao što sam rekla na početku svog izlaganja, mi ćemo pokrenuti niz mjera praćenja za 14 država članica gdje su testovi bili provedeni. I gdje god je bila uočena neusklađenost, provjerit ćemo je li država članica tu nešto poduzela kako bi te neusklađenosti uklonila. Također želimo provjeriti da u državama članicama gdje su manjkavosti uočene, dakle tamo ćemo provjeravati je li država članica poboljšala svoj sustav. Ti rezultati su zabrinjavajući jer se postavlja pitanje što je u onim državama članicama koje nisu provodile, gdje studija nije bila provedena. Naime, mi smo morali napraviti nekakav izbor država članica gdje će se provesti studiju. I zato je komisija odlučila provesti istraživanje kako bi dobila ekvivalentne informacije iz ovih država članica gdje studija nije bila provedena. Tako da ćemo dobiti jednu procjenu koja se tiče čitave Europske unije. I napokon, ali ne manje važno, vrlo je jasno da će ovo izvješće biti veoma korisno u budućim pregovorima o reviziji uredbe o kontrolama. Evo, na raspolaganju sam za sva moguća pitanja. Hvala, gospođo. Možemo li samo ostaviti o kontekst? Govorimo o zabrinutostima kada se koristimo ribolovnim naporom za uspostavljanje praksi u, u ribarstvu, a posebice u onim područjima gdje se upotrebljavaju takovi i kvote. Govorimo li o Crnom moru i koja su druga područja i um, o koliko država članica govorimo. Kao što sam rekla na početku svoje prezentacije, ispričavam se, baš i nisam spretna s ovim alatom, ne radi se samo o državama članicama na Mediteranu. Tu su, naravno, imamo i ograničenja kapaciteta koje se odnose na sve države članice. Dakle, postoji granica koja je postavljena za sve države. A kao što je kolegica Liza objasnila, postoji režim ulaska izlaska i e, odredbe koje su dio VFO-a kada govorimo o snazi motora. E, kada govorimo o, o vašem pitanju, istina je da je opća pretpostavka da kad god imamo takove i kvote, nema potrebe za režima ribolovnog napora, no postoje odredbe o ribolovnom naporu, odnosno o ograničenjima u Sjevernom moru i zapadnim vodama, a također i tehničke mjere u Sjevernom moru, zapadnim vodama i na Baltiku. Zapravo, sve države članice su uključene, sve države članice koje ribare u tim e, područjima i e, njih se ti režimi zapravo i tiču. Zapravo problem je onda i veći nego što sam zamišljao. Oni koji su imali priliku pročitati sažetak, vjerojatno ste e, primijetili da postoji puno različitih slojeva koji su ovdje uključeni, e, primjerice e, pojedinci, ribari. Komisija naglašava da, je, da su prikupljeni sekundarni dokazi koje pokažu da postoji više operatora plovila koji nisu registrirali glav, snagu motora, da su manipulirali ispitivanjima da bi zapravo smanjili tu snagu motora koja je e, prikazana, odnosno manipulirali su e, inspektorima. Postoji drugi problem, odnosno proizvođači, dobavljači e, motora i plovila. Komisija kaže da u većini država članica proizvođači mogu instalirati motore u svoje, svoja plovila koji su jači od onoga što je dopušteno snaga motora je ograničena zapravo na ono što je navedeno u dozvoli i onoga što je naveo proizvođač. Meni se to čini kao falsificiranje podataka što je nezakonito. A naravno postoji pitanje država članica koje zapravo čini se ne rade ništa po tom pitanju da bi, da bi proveli te e, odredbe zakonodavstva koje imamo. Naravno s minimalnim e, inspekcijama ili gotovo nikakvim i onima koji su na jedan ili drugi način potpuno neprekladne. Ono što ovdje imamo je zapravo um, temeljni dio naše politike o, ribarstvu koji je zapravo potpuno lažan. Na jedan ili drugi način kako možemo izgraditi uh, održivu politiku u ribarstvu na, na temelju ovih informacija. Pitam se imaju li uh, članovi odbora kakve komentare. Hvala komisiji, hvala gospodinu predsjedniku. Naravno, e, radi se o veoma tehničkom pitanju, tehničkom tekstu i sigurna sam da će se moji kolege složiti e, da je to veoma teško e, vratiti se s godišnjeg odmora i pročitati 20 i nešto stranica tehničkog teksta. Vjerujem da je to zapravo komplicirano i za pomorske inženjere. A posebice za odvjetnika kao što sam ja, vrlo je teško to sve shvatiti kada govorimo o neusklađenosti i kršenju propisa. No, e, svako sam razumio glavne, glavne točke. Bio sam izvjestitelj iz Sjene za e, novi, novi prijedlog o uredbi o kontroli od prošle godine i u tim slučajevima lažiranja snaga motora bilo je bio je prijedlog e, monitoringa i mogu vidjeti da da koje mišljenje komisije u, u čitavom ovom pitanju. Ne kažem da je ovo najbolji način rješavanja problema, naravno tu su uključeni određeni troškovi, govorimo o 10 do 15 tisuća eura e, po plovilu za monitoring e, pojedinog e, plovila, no taj sustav bi se mogao koristiti i na manjim plovilima. Postoje i električna plovila koja bi se mogla upotrebljavati i taj sustav praćenja monitoringa naravno suočen je s određenim problemima. To je ono što sam ja shvatio iz razmatranja ovog teksta. Može li komisija malo detaljnije pojasniti kako to može imati utjecaj na uredbu o kontroli? E, što države članice o tome misle? Kontrola koja se nameće državama članicama, ti pratili se, poštivali se ta pravila, možemo li uopće riješiti ovaj problem promjenom uredbe, promjenom standarda i pravila. Trebamo se pobrinuti e, da, da su pravila provedena. Na, znamo da određeni motori mogu prevariti ljude. Kada govorimo o ribolovnom naporu i takovima, mislim da snaga motora i to je spomenuto u izvješću također nije nešto što definira ribolovni napor u, u stvarnom kapacitetu plovila. Kada imamo takove i kvote, zapravo nije bitno koliko je jak motor. Oni ne mogu prijeći svoj tak bez obzira na to koliko je uh, motor jak. Može se brže vratiti možda u luku ili mogu primjerice brže povući mreže, no ako postoji kvota, kvota je ono što trebamo promatrati. Možda ako je to povezano s brojem dana ribarenja koji, ima, je povezan s određenom snagom motora, mislim da da to lažiranje e, snage motora zapravo e, ne, do, ne omogućuje ljudima da više ribare. Naravno, tu imamo i problem sigurnosti. E, to je, to je veća sigurnost, problem sigurnosti za kapetana i posadu. Postoje postoji teški uvjeti koje, s kojima se oni moraju nositi. Mislim da moramo to gledati iz, iz položaja sigurnosti, a ne samo iz, iz gledišta prekomjernog izlova. O tome moramo razgovarati unutar sektora. Postoji puno takvih slučajeva ako gledamo ovo izvješće, to je veoma dugačko izvješće i mislim da u ovom trenutku ne bi trebali izvlačiti prerane zaključe, zaključke jer se radi o kompliciranoj temi. još jedan važan problem kada govorimo o klimatskoj promjeni je su učinkovitiji motori u smislu emisija. Ne govorimo znači o snazi motora, već o motorima koji su učinkovitiji e, u pogledu korištenja energije. Odnosno treba se koncentrirati na one koji manje zagađuju. To je ono što pokušavam reći. Hvala, gospodine Rus. U prosincu 2018. godine parlament i vijeće usvojili su višegodišnji plan o ribljim stokovima u sjevernom Mediteranu gdje je 90% e, stokova zapravo pretjerano izlovljeno i e, takovi nisu bili dovoljno dobro e, postavljeni i naišli smo na puno problema u tom smislu u provedbi propisa i E, trebalo ih se smanjiti za 10% odnosno na referentno razdoblje. Komisija je ovim izvješćem o provjeri e, snage motora e, zapravo ukazala na to da 61% provjerenih plovila da su imali veću snagu od one koja je navedena i to u i to na Mediteranu nesukladnost je bila zapravo najveća Znači u području Mediterana je to bilo najznačajnije. E, izračuni su zapravo pogrešni, što komisija e, može poduzeti da se to ispravi, kako e, komisija vidi poboljšanje općenito stanja ribljih stokova ako snaga motora nije ispravna i kako se to uključuje u e, subvencije u, unutar VFO-a. Trebamo li, e, zapravo ne bismo se trebali usredotočiti na to za što se te snage motora koriste i možemo li subvencionirati e, da bismo spriječili pretjerani izlov. Prije nego što zatražim odgovor od komisije, postoje li druga pitanja? U redu. Mislim da je gospodin Mjermo pitao neka zanimljiva pitanja. A jedna od točaka u vašem izvješću je da postoji i neusklađenost u e, provjeri izlazne snage motora koja nije uvijek jasna. Nije jasno treba li se ona temeljiti na sposobnosti tijekom dužeg vremenskog razdoblja da ima određenu brzinu ili se e, treba temeljiti na u određenom trenutku. Treba naravno odlučiti kako će se te stvari certificirati. E, također je postavljeno pitanje o uredbi o kontroli. Trebamo li iskoristiti to zakonodavstvo umjesto da čekamo nove studije koje će e, obraditi neka od ovih pitanja i mislim da se treba postaviti pitanje o poteškoćama u ovom pogledu da se ribolovni napor koristi dugo vremena, da države članice ništa ne čine, da ga se upotrebljava na ispravan način i je li taj napor zapravo prikladan kao način zaštite ili osiguravanja e, održivih e, ribarstvenih politika u našim morima. To su pitanja koja vam ja postavljam i preporučujem nove studije, nova istraživanja u tom polju. Možda bi se trebao jači prioritet dati u tom smislu u ovoj novoj komisiji i staviti na vrh dnevnog reda. Da, hvala vam na svim pitanjima, svim komentarima. Počet ću sa zadnjom točkom mogu vam jačiti, jamčiti da je ovo doista na vrhu dnevnog reda što se nas tiče. Veoma naporno radimo na praćenju ove studije i tako ćemo i nastaviti. A kada govorimo o problemu, odnosno problemu gospodina Mijamona o uredbi o kontroli, da jasno je da je ovo veoma, veoma tehničko pitanje, jasno mi je to to je i za mene veoma tehničke prirode, no to nije isprika da ništa ne činimo. Mislim da svatko razumije važnost ovog problema, ove poteškoće i, i onoga što je pred nama. Osim same kontrole snage motora i, i prelaženja e, te snage koja je navedena u dozvoli. Zato je komisija donijela prijedlog revizije e, kontrole snage motora, a također smo to predložili i prije nego što je ova studija napravljena. Predložili smo reviziju tog sustava. Reviziju na taj način da je to manji teret za e, tijela jer oni moraju sastaviti plan uzorkovanja, e, ne samo sastaviti već i provesti fizičku provjeru jasno je da oni nisu u položaju da dovoljno često provode te fizičke provjere jer to zahtjeva stručno znanje, e, vanjske savjetnike. Stoga smo sastavili prijedlog e, za stalni monitoring snage motora. Jasno je da ti alati za tu provjeru koštaju i iz tog razloga uveli smo E, odredbu u novom prijedlogu e, za odstupanje, odnosno iznimku. Znate da e, sredstva fonda ne mogu se upotrebljavati svaki put kada imamo nove uredbe u, u uredbi. Namjerno smo uveli tu iznimku za kontinuirano praćenje snage motora, što znači da ako bi u budućnosti to postao zakon, pravilo, tada bi države članice mogle e, dobiti e, sredstva iz fonda za ugradnju prikladnih motora. Isto je to predloženo za nadzorne kamere e, na plovilima da bi se to kontroliralo. Potpuno je jasno da ti alati nisu možda najbolja opcija za sve vrste plovila jer postoje neka plovila na kojem bi možda druge vrste kontrole bile bolje i e, neki ugovaratelji su dali neke svoje prijedloge. Još jedna, jedna stvar koju ste spomenuli na početku svog izlaganja, gospodine predsjedniče, su bili rezultati o proizvodnji. Studija također e, ukazuje na Mm, lažiranje podataka od strane proizvođača e, i od društva za certifikaciju. Nismo se toga dotakli u e, reviziji, odnosno u prijedlogu za reviziju, jer u tom trku nismo imali rezultate studije, no to svakako treba uzeti u obzir tijekom postupka revizije. Potom e, takovi i kvote. Da, istina je da postoje takovi i kvote i da je, da je to temelj kojima, s kojim se koristimo da bismo osigurali održivost ribljih stokova. Međutim, kao prvo, kao što sam rekla, e, postoji e, sustav ribolovnih napora koji su već e, koji su već na snazi i na to ne smijemo zaboraviti u različitim ribolovnim regijama diljem Europske unije i e, vodama. Kao drugo, da iskreno i e, mislim da je to veoma jasno iz naše studije utjecaja, a to je i, i razlog e, naše studije. Nismo zapravo sigurni o podacima izlova tih takova i kvota. Kad bismo bili sigurni da sav da se sav ulov prati, tada bismo vjerojatno mogli razmišljati o rješavanju, odnosno odbacivanju nekih pravila, što naravno nije ni u kojem slučaju cilj uredbe o kontroli. Naravno, imamo još puno posla kada govorimo o kontroli, o sigurnosti kontrole i sigurnosti da se provodi obveza iskrcavanja. U slučaju prekomjerne snage, kada biste, to vam daje položaj da više lovite i više odbacujete. To svakako treba uzeti u obzir i staviti u kontekst čitave ove jednadžbe. Naravno, često se referiramo na sigurnost. Htjela bih reći da je sigurnost inherentna, glavno plovilo koje se koristi za pogon, također se treba koristiti za e, osiguravanje kontrole ispričavam se, sigurnosti posade, primjerice uvjetima lošeg vremena. Znači sigurnost je svakako na prvom mjestu, no e, postoji i druge aktivnosti unutar plovila koje bi mogli imati koristi od pomoćnih motora. Pomoćni motori su dopušteni i e, njih se zapravo ne uzima u obzir kada računamo snagu motora, odnosno kapacitet. Znači imate glavni motor kao i pomoćne motore koje možete upotrebljavati. Ti pomoćni motori nisu uračunati u glavnu snagu motora. To svakako treba imati na umu. Kada govorimo o subvencijama, Eliza možda želi preuzeti. Mogu li samo tražiti pojašnjenje? Eh, spomenuli ste dodatne motore. Eh, koja je njihova svrha, svrha ako se oni ne računaju koji je smisao? Zašto ste spomenuli, može li se to koristiti kao nadopuna glavnom motoru? Zašto je to relevantno? So, yeah, auxiliary engines pomoćni motori mogu biti na plovilu, ali oni ne sudjeluju u pogonu, niti se koriste prilikom ribolova, no mogu se koristiti za poboljšanje radnih uvjeta na e, brodu ili na e, radi higijene ili u druge svrhe. Evo, samo pitanje o subvencijama, gospođe Hus. E, Slažem se s onime što ste spomenuli. Imamo prijedlog fonda koji obuhvaća i mm, propise za sigurnost i zamjenu motora, ali pod uvjetima da ako se motor mijenja, da se smanji njegova snaga i naravno provodi se provjera. Nažalost, te odredbe više nisu predmetom rasprave među suzakonodavcima. Ne znam, e, međutim, kako će se kretati trijalog, treba će vidjeti. Ali, ako e, želite zamijeniti motor bez smanjenja snage ili fizičke provjere, kao što je već e, Francesca spomenula prema zaključnicima studije, ne možemo sada se osloniti ne na što utvrđivanju povećanja kapaciteta flote. I tu dolazim do onoga što je spomenuo gospodin Miljan Mon. Da, e, snaga motora i bruto tonaža su mjerila za kapacitet flote, ali kao što smo već govorili prije više godina, teško je osmisliti alternativne pokazatelje koji će e, prihvatiti ribari i industrija konsenzusom. Dakle, za sada to su ti pokazatelji kojima se služimo za mjerenje ribolovnog kapaciteta. Dakle, ako propustimo vršiti provjeru snage motora, nismo više u mogućnosti jasno procijeniti kapacitet flote. A nama je bitno znati koji je to kapacitet, jer kao što je Francesca rekla, takovi kvote nisu jedini način. Imamo mnoga mora, mnoge flote koje ne podliježu takovima i kvotama, a nama je bitno i tu procijeniti i dakle kvantificirati kapacitet flote. Hvala vam, nadam se da, da zastupnici E, znaju cijeniti ovaj slijed događaja. Dakle, prvo je komisija došla i e, podigla vam raspoloženje, a sada vas je potpuno razočarala. Pa, nadam se da će se svim ovim pitanjima dati e, prednost u razmatranjima i da ćemo sljedećega puta čuti onome što se može učiniti. Hvala vam. Item 10 deseta točka dnevnog reda, a to je zaključivanje slobodno trgovinskog sporazuma između Europske unije i e, Socialističke republike Vjetnama. Odbor za ribasu izrađuje mišljenje o zaključcima tog e, sporazuma, odnosno rezoluciju o tome. Gospodin Bartolo iz socijalista i demokrata je izvjestitelj. I najbitnije je naglasiti da ovaj sporazum e, donosi mnoge koristi i sada je Vjetnam izložen postupku žute kartice zbog NNN e, ribolova. Tako da imamo neke zadrške u vezi sa e, potvrđivanjem sporazuma dok se to ne razriješi. Dao bih riječ sada komisiji. Tu je Peter Pec. Izvolite. Hvala vam. Hvala na ovoj prigodi da vam predstavimo sporazum sa Vjetnamom i zahvaljujemo na zanimanju odbora za ovaj sporazum koji smo dogovorili sa Vjetnamom. Naime, imamo dva sporazuma, jedan o slobodnoj trgovini, a drugi o zaštiti ulaganja. Oba sporazuma su potpisana 30. lipnja, što predstavlja prekretnicu našim bilateralnim odnosima. 1990. godina kada smo uspostavili diplomatske odnose s tom zemljom, ona je tek se oporavljala od dugog razdoblja izolacije i siromaštva, a od tada e, Vjetnam proživljava veliku gospodarsku i društvenu transformaciju koja ide u korak e, sa takvim e, previranjima u globalnom gospodarstvu. Europska unija je blizak partner eh, Vjetnamu i podupire njegov gospodarski i društveni razvoj i sada smo ostvarili i uzajemno korisno partnerstvo na temelju zajedničkih interesa. Dokaz eh, tome je postojeći sporazum o partnerstvu i suradnji koji je stupio na snagu u listopadu 2016. godine. Sporazumi o trgovini i ulaganju će produbiti ovo partnerstvo i također čvršće povezati naše trgovinske odnose i to su zapravo najambiciozniji sporazumi koje je Europska unija zaključila sa nekom zemljom u razvoju. Europska poduzeća i građani će imati koristi od preferencijalnog pristupa ovom velikom gospodarstvu sa više od 100 milijuna stanovnika i sa najbržim rastom među eh, zemljama ASEANA i sa mladom i dinamičnom radnom snagom. Također, nadalje, ovi sporazumi pokazuju da eh, je Europska unija jedan od glavnih aktera u toj regiji Južne Azije, Jugoistočne Azije, koja sada E, stvara novi blok nakon e, slobodno trgovinskog sporazuma sa e, Filipinima. Evo, o tome čitamo svakodnevno u medijima i s obzirom e, na e, probleme u međunarodnoj trgovini ovaj sporazum e, potvrđuje naše zalaganje za trgovinu koja je utemeljena na normama, dakle trgovina je sveobuhvatna i ovo je prilika također da je još ojačamo i da podržimo rast i radna mjesta na obje strane da koristi poduzeća i potrošača. E, sporazumi su ambiciozni u vezi sa pristupom tržištu za robe, usluge i za javnu nabavu i sadrže također popise i o zaštiti oznaka i e, o olakšanju e, carinskih odnosa i sl. Kada je riječ o tržištu za riblje proizvode, Europska unija je uzela u obzir naše zabrinutosti, dakle za surimi i konzerviranu tunu iz Vjetnama koja je isključena iz propisa o globalizaciji i e, tome je dopušten e, ulazak u Europsku uniju u kvotama. E, Pagaziju će se liberalizirati tri godine nakon stupanja na snagu sporazuma. S druge strane, Vjetnam će u potpunosti ukloniti svoje carine na naše proizvode iz ribarstva. Imamo također i poglavlje o održivom razvoju u slobodnom trgovinskom sporazumu koji daje čvrst okvir za zaštitu prava radnika i e, također odredbe koje se tiču suzbijanja klimatskih promjena. E, mi stalno naglašavamo da je izuzetno da smo sa ovakvom zemljom e, zaključili jedan, jedno poglavlje o održivom razvoju sa odredbama koje su jednako ambiciozne onima iz sporazuma koje smo ispregovarali sa zemljama e, koje su potpuno razvijene poput Kanade ili Japana. Temeljem ovog poglavlja o trgovini i održivom razvoju obje strane se obvezuju da će promicati održivo gospodaranje morskim resursima i proizvodima iz akvakulture. U poglavlju se sadrže obveze koje e, predviđaju pridržavanje međunarodnih instrumenata i u suradnji sa regionalnim e, institucijama za upravljanje ribarstvom. U ovom poglavlju također e, imamo i odredbe koje se tiču borbe protiv NNN ribarstva. U borbi protiv NNN ribarstva Vjetnam je pokazao čvrstu političku volju da se e, suoči sa izazovima koji postoje u ribarstvu. Također e, radi na poboljšanju zakonskog okvira za ribarstvo, usvajanjem novog zakona o ribarstvu i provedbenog pravilnika. To je prvi temeljan korak u izgradnji i osmišljavanju nove politike za borbu protiv nezakonitog ribolova u Vjetnamu, ali i to još E, da donosi sveobuhvatan sustav e, nadzora nad flotom i nad ostalim brodovima koji su prisutni u vjetnamskim lukama. E, moji kolege iz Dičmare će provesti danje provjere koje će se održati početkom studenoga. Odbor za ribarstvo iz prethodnog eh, saziva je posjetio Vijetnam eh, prošle godine u listopadu i izrazio je divljenje naporima Vjetnama u borbi protiv NNN ribolova i zalaže se i eh, dalje za konstruktivan dijalog s tom zemljom. Komisija će nastaviti usko surađivati sa vjetnamskim vlastima kako bi se pobrinula da Vjetnam e, bude u potpunosti spreman provesti ovo poglavlje što predviđa također e, i potrebne institucionalne strukture za takav dijalog na e, razini vlade i civilnog društva čim ovaj sporazum stupi na snagu. Nadamo se da će Europski parlament nam uskoro odobriti da naši potrošači i poduzetnici iskoriste prednosti ovoga sporazuma i da nastavimo sa ovim zamahom u odnosima sa Vjetnamom e, i da to proširimo i na daljna područja. Dakle, nakon e, odobrenja parlamenta, kao što znate, ovaj, sporazum o slobodnoj trgovini će biti podastrijet vijeću koje će onda zaključiti njegovo usvajanje, a sporazum o zaštiti ulaganja, budući da je mješovite prirode, zahtjeva će ratifikaciju svih zemalja članica prije nego što vijeć bude moglo zaključiti ovaj sporazum. Evo sada ratifikacija i stupanje na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini. Nadamo se da će to e, omogućiti i unapređenje naših odnosa sa Vjetnamom i veselimo se daljnjoj razmjeni gledišta o, vama, o ovom važnom pitanju. Hvala. Možete li potvrditi da komisija još uvijek vodi postupak žutog kartona protiv Vjetnama zbog NNN ribolova? Da, Hvala. Gospodin Bartolo ima naravno prvi riječ kao izvjestitelj. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala dragi kolege. Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vijetnama predstavlja priliku za e, ribarstvo na našem kontinentu, to je nesumnjivo, kao i za naše domaće tržište. No, Europska unija treba iskoristiti sav svoj autoritet kao globalnog aktera kako bi iskoristila gospodarske prednosti ovakvog sporazuma i to spojila sa zahtjevima našeg ribarstva i našim standardima za e, održivo upravljanje ruskim ekosustavima i resursima. Dakle, drago mi je što sporazum eh, priznaje koliko je važno održivo gospodariti morskim resursima i da treba promicati održivo akvakulturu kao što pokazuje činjenica da je u sporazumu uvršten eh, poglavlje 13.9. Također, smatram pozitivnim zalaganje obaju strana u borbi protiv NNN ribolova. Naravno, Dobra je i vijest e, to što je vjetnamska vlada da tražila ulazak kao stajne članice u komisiju za ribolov na Pacifiku, na srednjem i zapadnom Pacifiku. To će nam omogućiti da se učinkovito borimo protiv NNN ribolova kao što i stoji u postavku D članka 10. stavka 9. Dakle, borba protiv NNN ribolova naravno e, je nešto što Vjetnam provodi učinkovito kako bi zadovoljio i vlastite domaće propise. Dakle, uvođenje jednog zakonodavnog okvira za ribarstveni sektor e, je bitno kako bi se suzbilo ilegalne aktivnosti u, u ribolovu. Također, treba istaknuti neke e, nedostatke koje još treba ispraviti u Vjetnamu, poput e, prekapacitiranosti flote ili pretjeranog izlovljavanja ribljeg resursa. Dakle, svako produljenje mjera koje koristi komisija, poput one e, žutog kartona koji je pokrenut prije nekoliko mjeseci, treba popratiti također i prijedlozima koji će dati smisa ovoj sankciji. Također odredbe iz sporazuma o slobodnoj trgovini treba točno uvjetovati i to treba popratiti sustavom nadzora i povremenom revizijom ostvarenog napretka s posebnim naglaskom na smanjenje flote. Također, Europska unija treba izvršiti stalan pritisak kako bi vijetnamske vlasti za pratile i nadzirale svoje e, ribarice i kako bi provele mjere koje će osigurati sljedivost e, ribarskih proizvoda koji su namijenjeni europskom tržištu. I na kraju smatram da je od najveće moguće važnosti osigurati sustav jamstava, odnosno mogućnost da se suspendira privremeno sporazum u slučaju da Vjetnam ne bude ispunjavao uvjete održivog razvoja koje je dogovorio sa Europskom unijom. Kao i izvjestitelj za ovo mišljenje, u izradi teksta ću se držati upravo iznesenih e, argumenata i razmišljanja i nadam se našoj plodonosnoj suradnji na poboljšanju teksta putem vaših amandmana koje ćete podastriti. I hvala vam također i na vašim e, sljedećim upitima i napomenama. Gospođa Hlajer. Hvala gospodine predsjedniče. Ovaj sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vjetnama naravno otvara mnoge mogućnosti. 99% e, carina će se smanjiti, tako da e, će to doneti poboljšanje prednosti objema stranama, ali moramo imati uravnotežene odnose i razjasniti situaciju u vezi sa održivošću, socijalnim aspektima i sigurnošću. Prije ljetne stanke govorili smo o postupku žutog kartona koji je povezan sa NNN ribolovom. Dakle, sporazum o slobodnoj trgovini je jedno, a žuti karton je drugo. Dakle, to treba sagledati neovisno jedno od drugoga. Naravno, ovaj sporazum e, o slobodnoj trgovini sa Vjetnamom e, otvara mogućnosti ne samo za ribarstvo, nego i za druge sektore. To ne smijemo zanemariti. E, kada je riječ o suradnji sa Vjetnamom u suzbijanju NNN ribolova, pa mislim da se stvari dobro odvijaju. imaju jedan zakonodavni okvir koji se sada reformira i to treba popratiti također mjerama nadzora i kontrole. No, trebamo zadržati određenu rezervu. Znam da će uskoro izaslanstvo posjetiti Vjetnam. Želim mu mnogo uspjeha i ne veselim se povratnom izvješću sa tog posjeta. Gotov sam. Nisam više u stanju ništa izgovoriti. Ispričavam se zbog toga. Mislim da ste se meni obraćali. Možete li mi molim vas reći kako se izgovara vaše ime? Dakle, dajemo pozitivnu ocjenu ovom slobodnom trgovinskom sporazumu, no kao što je rekao predsjednik, postoji postupak žutog kartona i to je razlog za zabrinutost. E, komisija kaže da je Vjetnam ostvario određeni napredak. I Naši zastupnici su nedavno se na terenu uvjerili u ono što se čini kako bi se proveo u dijelu i zakonodavni okvir. No, nešto nas ovdje brine, odnosno nalazimo se u situaciji u kojoj se sporazum već provodi, ali ne postoje mjere nadzora u cilju održivosti e, i za e, promicanje održivog ribarstva na tom području. Također nas e, zabrinjava nepošteno tržišno natjecanje u odnosu na našu industriju ribarstva koja poštuje naše standarde i naše zakone, a također tu je i pitanje europskih potrošača koji imaju pravo znati da oni riblji proizvodi koji troše su održivo izlovljeni. Zato imam tri pitanja. Dakle, što će komisija tijekom provjere u studenome učiniti kako bi što se bolje uvjerila u stvarni napredak u nadzoru ribolovnog napora. I kada govorimo o jamstvima, je da imamo slobodnu razmjenu drugih proizvoda, no želimo znati razmatra li se mogućnost i privremene obustave primjene ovoga sporazuma, suspendiranja sporazuma u slučaju kršenja propisa. Gospođo O'Sullivan. Hvala predsjedniče. Samo se želim nadovezati na ovo što su kolege rekle vezano za žutu karticu. I taj mehanizam je važan alat Europske unije kad je riječ o primjeni sustava koji se odnose na trgovinu. Danas predstavnik komisije govorio je o mehanizmu trgovine koji se temelji na pravilima. Ali kao što su rekli moji kolege vezano za tržišno natjecanje, kako može biti pošteno ako Vjetnamci imaju jedan sustav koji ide na oštrb ribarima i ribarstvu u Europskoj uniji, a istovremeno imaju e, žutu karticu. I mi imamo taj mehanizam, mehanizam žute kartice koji se temelji na nekim pravilima. Voljela bih čuti od komisije što oni čine kako bi osigurali da zemlje u razvoju ili zemlja koja se ekonomski jako brzo razvija, dakle kako će komisija osigurati sustav koji je pošten i koji se temelji na pravilima kad je riječ o zemljama poput Vijetnama. Ne vidim da se više itko javlja. Gospodine Berc, Vi ste nam dali snažne argumente u prilog ratifikacije sporazuma. Rekli ste također da je ostvaren napredak u borbi protiv NNN ribolova. Ali evo, upravo ste sada čuli članove iz različitih klubova koji su izrazili snažne rezerve. I to nije ništa čudno. Nije ništa čudno zato što je ovo trenutak u kojem političari Europske unije imaju priliku promijeniti situaciju na bolje. Želite li odgovoriti? Naravno, hvala, hvala vam predsjedniče. Kao što sam rekao, sporazum koji će biti četvrti sporazum koji bismo sklopili sa nekom zemljom u Aziji nakon Koreje, Japana i Singapura. Dakle, to je naravno ekonomski to je sporazum koji ima ekonomski značaj, ali i politički značaj. Ne samo u području NNN ribolova, već i u području prava radnika. Vidimo napredak, to vidimo i u području klima, i u području borbe protiv klimatskih promjena, a vidimo to u i u nekim drugim područjima. Dakle, sam taj napredak ne bi bio moguć bez tih pregovora. E, borba protiv NNN ribolova jako je važna. To je cilj ne samo Evropske unije, međunarodne zajednice, već i Vijetnama. Vijetnam je napravio značajan napor, taj napor još uvijek nije dovoljan, zbog toga i postoji ta žuta kartica, međutim to je proces koji traje. I kao što je rekao jedan član ovog odbora, tu postoje dva različita procesa. S jedne strane imamo proces e, sporazuma o slobodnoj trgovini, a s druge strane imamo proces borbe protiv NNN ribolova. Ta dva procesa su komplementarna, ona uključuju sinergiju i podupiru jedan drugi. I mi pozivamo e, Vijetnam da surađuje u okviru borbe protiv NNN ribolova i pozivamo Vijetnam također da ispuni svoje obveze koje proizlaze iz međunarodnih konvencija. Što se tiče detalja vezanih za NNN ribolov, evo ja ću se sada ja ću sada dati riječ svojim kolegama iz Digi Marea, ako dopuštate predsjedniče. Hvala lijepo. Kao što je Peter rekao, mi imamo, mi moramo razlučiti oba dva postupka. S jedne strane imamo ratifikaciju i primjenu eh, sporazuma o slobodnoj trgovini, a s druge strane je dijalog koji eh, vodimo u okviru procesa borbe protiv NNN ribolova. Eh, kada je usvojena ta žuta kartica i kada se usvaja žuta kartica vizavi treće zemlje, što se događa? Događa se to da se pokreće formalni dijalog. U okviru tog dijaloga donosi se i akcijski plan. Ono što mi u tom procesu radimo jest da vrlo pomno pratimo što Vijetnam radi u pogledu tog akcijskog plana. Ispunjavanje pravila vezanih za NNN ribolov je nešto što je potpuno neovisno u odnosu na ispunjavanje drugih obveza koje je Vijetnam preuzeo u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini. Dakle, postoji mogućnost da se dobije žuta kartica bi mogla biti potpuno neovisna od činjenice da smo potpisali sporazum o slobodnoj trgovini s njima. A ja se nadam da se to ipak neće dogoditi. Što se tiče pravila o NN ribolovu, Naime, e, svaki e, ribolovni proizvod koji se izvozi u uniju, mora biti certificiran kao proizvod koji nije proizašao iz aktivnosti NNN ribolova. To vrijedi i za sanitarne uvjete i za higijenske uvjete. Dakle, postoje neka pravila koje se moraju ispuniti kako bi se proizvodi mogli izvesti u Europskoj uniji, a to je potpuno neovisno sporazumima o slobodnoj trgovini. Dakle, u ovom konkretnom slučaju moramo naglasiti da je proces još uvijek u tijeku i da komisija veoma pomno prati pomake koji se ostvaruju u Vijetnamu. Oni su u potpunosti Vjetnamci su u potpunosti izmijenili pravni okvir i sada je trenutak da taj novi pravni okvir počnu primjenjivati. Već e, smo sada vidjeli neke pozitivne korake i pozitivne pomake i sada će biti ključno da će biti ključno ono što će se dogoditi u studenom i kakvi će se rezultati iznjedriti u studenom. I to će obilježiti budućnost suradnje između Vijetnama i Europske unije po pitanju NNN ribolova. Mi od Vijetnama tražimo konkretne rezultate za svaku točku akcijskog plana. Ako želite vidjeti što sadrži njihov akcijski plan, e, taj akcijski plan možete vidjeti u prilogu e, komisijine odluke. Dakle, Radi se o komunikaciji, radi se o odluci u kojoj je Vijetnam identificiran kao zemlja s sa kojom nema suradnje i sa kojom suradnja nije ostvarena. E, dakle, želimo naglasiti još jedan puta da se da zemlja sa kojom surađujemo, u ovom konkretnom slučaju Vijetnam, mora poštivati pravila vezane za NNN ribolovom, neovisno o sklapanju sporazima o slobodnoj trgovini. Hvala lijepo. Dakle, vidimo da ima pozitivnih pomaka, vidimo da Vijetnam želi ovaj sporazum, baš kao i mi, ali poruka koju bismo trebali prenijeti vama, a vi vijetnamskim vlastima, jest to da želimo da NNN ribolov prestane da se tome stane na kraj. I trebamo im poručiti da ratifikacija sporazuma o slobodnoj trgovini nije nešto što je zajamčeno. 2. listopada mi ćemo glasovati o ovoj temi. Zahvaljujem vam, gospodine Berc, na vašoj nazočnosti. Ja vas molim da mišljenje ovog odbora prenesete vijetnamskim vlastima, nadležnim vlastima. Hvala. Uh, uh, Kolege, 11. točka dnevnog reda. Uh, Trenutočno su tri delegirana akta pod razmatranjem, prije svega provedba obveza, međunarodnih obveza Unije u okviru IKATA i konvencija o budućoj multilateralnoj suradnji na sjeverozapadnom Atlantiku. Ovdje želimo zapravo produljenje od dva mjeseca kako bismo odlučili želimo li uložiti neki prigovor. Zatim imamo drugi delegirani akt komisije. Možemo li Imamo dakle delegiranu uredbu gdje je riječ o planu odbacivanja za vongole u nekim talijanskim teritorijalnim vodama. I treće, delegirana uredba e, odnosi se na plan odbacivanja za neke pridnene e, ribe u Mediteranu. Također, e, očekujemo tri dodatna delegirana akta od komisije, a koje se odnose na planove odbacivanja za pridnene ribe u Sjevernom moru, sjeverozapadnim vodama i jugozapadnim vodama. Evo komisiji ću dati riječ da nam nešto više kaže o ova tri delegirana akta. Naš prvi govornik je Luima Maledo, ako se ne varam, izgleda da se varam. Drugi redoslijed je. Dakle, najprije uredba o sredozemlju, to je Valeri Lene. Valerie Lene, izvolite. Dobar dan, predsjedniče. Dobar dan svima. Evo, komisija je veoma sretna što vam danas može predstaviti određeni broj delegiranih akata. Dakle, imamo dva delegirana akta koje se odnose na plan odbacivanja za vongole u talijanskim teritorijalnim vodama, a drugi delegirani akt odnosi se na plan odbacivanja pridnenih vrsta u čitavom sredozemlju. Dakle, kao što znate, gospodine predsjedniče, obveza iskrcavanja je obvezna od 1. siječnja 2019. godine za sve vrste koje su popisane u prilogu trećem mjera koje se odnose na sredozemlje. A kao što znate, zajednička ribarstvena politika predviđa i određene mjere, olakšavajuće mjere kako bi se osiguralo da se ta obveza iskrcaja provede na učinkovit način. E, i to od strane poslovnih subjekata i, da bi se olakšao posao e, nad, kontrolnim tijelima. I upravo zato imamo plan odbacivanja. I taj plan odbacivanja uzima u obzir određeni broj čimbenika kao što je na primjer održivost stokova, ali i neproporcionalni troškovi i uzima u obzir ono što se naziva de minimis, odnosno uzima se u obzir sigurnost motora i neproporcionalni troškovi. Danas ću vam predstaviti ono što se tiče sredozemlja, odnosno prirodnih vrsta u sredozemlju. Ono što mi ovdje predlažemo je sljedeće. Dakle, to je delegirani akt koji predviđa produljenje izuzeća koje već postoje i koje su već usvojene prošle godine. Naime, prošle godine određeni broj izuzeća je usvojen na znanstvenim temeljima, naime ta izuzeća se ne mogu usvojiti bez znanstvenih temelja i tu je riječ o održivosti i o de minimisu. što se tiče stokova, to je jastog, zatim brancin i još neke vrste. I sve se to naravno temelje na znanstvenim temeljima. Komisija e, je e, bila e, vrlo stroga u ovom području i zahtjevala je da znanstvene studije provedu države članice, zahtjevala je imati dobre informacije kako bi odredila ovaj čimbenik. Dakle, dobili smo također određeni broj preporuka, tri preporuke Konkretno jedna je preporuka došla iz regionalne skupine za Mediteran, to su Peska Med, Adriatika i Sumed. E, oni, su, oni predstavljaju zapravo sve sredozemne zemlje. Oni su dakle podnijeli određeni broj zahtjeva koje se odnose na ove ovaj čimbenik, koje su potkrepljene znanstvenim e, informacijama. Sve to je bilo podneseno Stefu koji je vrlo pomno proučio te zahtjeve te odlučio da što se, tih, što se tiče tih vrsta postoji mogućnost opstanka ako ih se odbaci. E, dakle, e, znanstvene dokaze su podnijele države članice. Postoji još jedan element, a to je obnova de minimis elemenata. Dakle, tražilo se od nas da uzmemo u obzir neproporcionalne troškove. Naime, na sredozemlju mi smo suočeni sa jednom specifičnošću sredozemlja, a to je da imamo jako puno plovila, puno malih plovila koji iskrcavaju male količine na mnogim mjestima, u mnogim lukama i to um, radi se zapravo o mješovitim vrstama. Još jedan važan čimbenik je taj da na sredozemlju ne postoje takove kvote. Dakle, radi se o sustavu ribolovnih fondova. Dakle, ne možemo primijeniti ono što se primjenjuje na Atlantiku. Kad je riječ o iskrcaju i o odbacivanju. Dakle, od država članica zatražili smo da nam podnesu određeni broj elemenata kako bi nam dokazali i kako bi, kako bi nam dokazali da postoje ti neproporcionalni troškovi. I države članice su to i učinile. Dakle, podnijeli su nam određeni broj socioekonomskih elemenata koji su omogućili Stefu da i donese pozitivno mišljenje. Dakle, došli smo do zaključka da postoji neproporcionalni trošak vezan zbog te mediteranske specifičnosti, dakle to su mali brodovi, e, mnogobrojne mjesta iskrcaja i e, također smo uzeli u obzir da se male količine iskrcavaju. Dakle, temeljem toga e, znanstveni odbor je dao pozitivno mišljenje i to je omogućilo komisiji da dade globalno pozitivno mišljenje na sve ove zahtjeve koje su podnijele tri države članice, odnosno tri organizacije Peska Med, Adriatika i, i Medsumed. Dakle, smatramo da imamo dovoljno znanstvenih temelja i socioekonomskih elemenata da uspostavimo ovaj plan odbacivanja, da odlučimo se za produljenje i što se tiče opstanka i što se tiče pristupa de minimis za neke pridnene vrste. Dakle, predlažemo da se produlji izuzeće koje je već usvojeno prošle godine jer smo smatrali da je to tada trebalo učiniti. Također smatramo da je jako važno da usvojimo ove uredbe prije kraja godine, jer će nam to omogućiti olakšat će nam primjenu, to jest ispunjavanje obveze iskrcaja i za poslovne subjekte i za vlasti. Dakle, jako je važan ovakav delegirani akt jer nam omogućava učinkovitu kontrolu i to već od prvih mjeseca, mjeseci iduće godine i naravno sve to da bismo u potpunosti primijenili obvezu iskrca. Što se tiče drugih delegiranih hakata koje ćemo danas predstaviti, dakle ovdje se radi o planu odbacivanja vongola u, u teritorijalnim vodama Italije. Dakle, taj plan odbacivanja je plan odbacivanja koji je postoje u razdoblju od tri godine. To je plan koji s jedne strane želi donijeti izuzeće radi opstanka vongola u talijanskim vodama, kao i izuzeće vezano za minimalnu veličinu, dakle prelazak sa 25 cm na 22 cm. Dakle, taj prijedlog mi, ima oblik zajedničke preporuke koja je došla od talijanske vlade, a odnosi se isključivo na talijanske vode. I dakle, taj prijedlog se temelji na rezultatima provedbe posljednjeg plana odbacivanja. I neke mjere konzervacije e, e, temelje se i na znanstvenim studijama i na drugim mjerama za konzervaciju koje je predložila talijanska vlada. Dakle, ste se također pozabavio e, ovim preporukama i došao je do zaključka da mjere koje su bile donesene u prošlom planu, dakle te mjere su omogućile da se smanji e, ribolovni napor vezan za ove stokove, zato što je talijanska država smanjila broj plovila, smanjila je također pritisak na stokove jer su uspostavili sustav individualnih kvota po plovilu, odnosno e, smanjenje sa sa 500 kg na 400 kg po, po izlovu. Također su uspostavili sustav kontrola sustav odobravanja za, odobrenje za, za ribolov, zatim sustav certificiranja i tako dalje. Dakle, talijanska vlada je također uspostavila sustav istraživanja i također je uspostavila e, sustav kontrole prilikom iskrcaja. Dakle, sve te mjere su omogućile Stefu da dođe do zaključka da učinak plana iskrcaja, e, plana odbacivanja nije bio negativan po stokove i došli su do zaključka da možemo nastaviti sa tim planom odbacivanja. A što se tiče opstanka, e, Talijanska vlada je također podnijela znanstvene studije koje su omogućile opet Stefu da izjavi i da dođe do zaključka da je opstanak tih stokova osiguran i da kada je vongola vraćena u more, e, ona može nastaviti svoj životni ciklus. Dakle, opstanak je dokazan i što se tiče minimalne, minimalne veličine, e, Stef je zaključio da smanjenje minimalne veličine nema negativan učinak na reprodukciju stokova i da se dakle može prihvatiti, baš e, kao što je to predviđeno u sadašnjem planu odbacivanja. Dakle, svi ovi podaci, bilo da se radi o socioekonomskim podacima ili znanstvenim podacima, dakle, svi ti podaci omogućili su komisiji da predloži plan odbacivanja za godinu dana. Zašto samo za razdoblje od godine dana? Zato što smo željeli da se znanstvene studije nastave, da to sve sa ciljem da se zadrži ili uspostavi izuzeće. I također željeli, smo da, da sljedeći zahtjev za izuzećem ima u svom temelju znanstvene e, studije i upravo zato vam komisija predlaže da prihvatimo ovaj plan iskrcaja, e, plan odbacivanja Dakle, bilo da se radi o izuzeću za manje, manju veličinu ili da se radi o razdoblju od godine, od godine dana. Evo, gospodine predsjedniče, predstavila sam ova dva delegirana akta koja su jako važna. Što se tiče planova odbacivanja E, za pridnene vrste. Radi se zapravo o planu koji se tiče tisuće i tisuća brodova na Mediteranu, a što se tiče odbacivanja vongola, to se tiče e, stotina i stotina plovila. Dakle, jako je važno da ove planove odbacivanja što prije usvojimo kako bismo olakšali provedbu i primjenu obveze iskrcavanja od 1. siječnja 2020. godine. Hvala lijepo. Hvala. Komentari članova odbora. U redu. Hvala. Citiram. O vongolama. Usvajanje plana za odbacivanje 2016. godine za vongole također je predvidjelo koristi po okoliš i Smanjenje kvota se pretvorilo također i u smanjenje troškova za gorivo, što je omogućilo također i bolje upravljanje izmjenama ribolovnih područja. Sam znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za e, ribarstvo je utvrdio da e, ova, e, smanjenje kvote za minimalnu veličinu vongola sa 25 na 22 mm, omogućuje obnovu stoka. Također treba eh, naznačiti da ovaj odbor eh, odobrava također odgodu primjene ove minimalne veličine. Eh, komisija je dala trogodišnje izuzeće i također još odgodu od jedne godine uvođenja ove mjere kako bi se e, bolje provjerili podaci za prve tri godine provedbe plana. Ova odgoda je ključna za naša poduzeća, naročito e, za poduzeća na sjevernom Jadranu. Iako bi nam bila draža e, jedna odgoda od dvije ili tri godine. Ja podržavam delegirani akt e, i e, odobrenu odgodu, a htjela bih također razuvjeriti španjolske kolege i reći im e, da ova odgoda ili od godine ili od dvije godine dana, ako bismo u tome uspjeli, će nam omogućiti bolje iščitavanje podataka, a osim toga tekst delegirane uredbe je dobar i nema smisla dodatno tražiti dva mjeseca za bolje upoznavanje sa prijedlogom. Osim toga, na kraju komisija nije uopće naznačila niti probleme na tržištu, što nije ispravno budući da delegirani akt proizlazi iz temeljnog akta koji se e, bavi gomolama kao resursom, a ne kao e, predmetom trgovine, tako da e, se želimo, da želimo ukazati na to. Um, uh, Aguilera. Gospođa Aguilera, imali smo prezentaciju komisije gospođe Lene o dva delegirana akta uključujući i uspostavljanje plana odbacivanja za vongole u Mediteranu. Čuo sam od nekih članova da su zabrinuti da je prijedlog preširok i neki ga vide kao veoma općenitu interpretaciju obveze iskrcavanja. Imate li kako pitanje za komisiju možda? Da, htjela bih se kao prvo ispričati. I <laughs> bila sam u više odbora danas za predstavke za poljoprivredu i za ribarstvo, stoga se ispričavam. Posebno sam zainteresirana za delegirane akte. Što se tiče Vongola, odnosno tog produženja od godine dana. Nisam uspjela čuti što je komisija rekla po tom pitanju. Ne želim dodatno proširivati stvari, znam da nemamo previše vremena, no dolazim iz Andaluzije i bila sam um, zastupnica. A um, u našem području bilo je i ribarstvo i zapravo sam zaustavila izlov e, vongola kada sam bila zastupnica u e, vladi i time se uspostavila nužna ravnoteža uz poštivanje znanstvenih dokaza u razdoblju od šest mjeseci. Poduzete su e, mnoge mjere da da održimo taj ribolov što je godinama bilo veoma teško, a posebice u vezi poštivanja zahtjeva a posebice kod pre, prekomjernog izlova. Trenutna andaluzijska vlada također poduzima mjere za zaljev Kadis. Koja je situacija za isti proizvod na, na tržištu? vongole su male školjke iz zaljeva ili iz Jadranskog mora, a natječu se na istom tržištu u zaljevu Kadis. I kada sam ja bila e, članica vlade, nismo mogli razumjeti zašto se to primjenjivalo na zaljev Kadis. U Italiji e, postojalo izuzeće i oni nisu morali poštivati ta pravila o veličini, a natjecali smo se na istom unutarnjem tržištu. Već sam govorila o tome i, razumijem argumente i kao što sam spomenula jutros e, htjela bih e, imati bolje objašnjenje ovog delegiranog akta prije nego što mu se usprotivim, no želim zapravo pojasniti da je ova situacija takva već nekoliko godina i e, sada ćemo svjedočiti još produžetku od godinu dana što zapravo stvara veoma kontroverznu situaciju u smislu trgovine u još jednom području Europe, zaljevu Kadiz. Trenutna vlada u Andaluziji ima plan za oporavak. Sve je to veoma komplicirano za objasniti, jasno mi je, i, zapravo nemam problem s tom mjerom. Da, talijanska vlada ju je predložila i vjerojatno ima svoje razloge za to, no zapravo mi treba pravo objašnjenje da bi se mogla vratiti u zaljev Kadiz i reći gledajte veličina Vongola e, bila je negdje 20, negdje 21. Ako imam objašnjenja, tada im to mogu prenijeti, a ako ih nemam, onda vjerojatno možete zamisliti kako će biti situacija. u tom slučaju morat ću ukloniti ovezu, no moram moći objasniti da za se neka područja odluke drugači, druga, razlikuju, a natječu se na istom tržištu. Željela bih prikupiti argumente da mogu kod kuće objasniti situaciju i zašto se ta situacija razlikuje od jedne do druge regije. U, postaje zanimljivo. Gospodin Malaco. Hvala, ja neću duljiti. Sa zanimanjem sam eh, saslušao predstavnike komisije koji su potkrijepili svoje tvrdnje čvrstim podacima. Spomenuli ste tržište i tržišno natjecanje. Ali to ovaj odbor ne može odrediti. Predstavnik komisije je potvrdio na znanstveni način e, da ovaj broj 22, taj čaroban broj, omogućuje obnovu stoka vongole na sasvim prirodan način. Osim toga je potvrđeno da je talijanska vlada uvela mjere kojima se usklađuje i omogućuje ovaj način ribolova. Zato sam uzeo riječ. Htio bih iznijeti jedan svoj prijedlog što smatram samo razumljivim i mislim da s obzirom na ove podatke ne možemo zanemariti kada se znanstveno pokaže da je nešto izvedivo. Dakle, ako je to znanstveno i statistički dokazano, onda to treba učiniti. Ja međutim molim komisiju za sljedeće. Dakle, prva odgoda je određena na tri godine, a sada se predlaže jedna godina. No, kako bismo imali potpuno praćenje, godina dana je premalo. Ja bih predložio jedan srednji put, najmanje dvije godine. Nakon dvije godine bismo onda imali snimku stanja onoga što se događa i to bi bilo znanstveno dokazano. Hvala vam. Grazie, presidente. Non... Hvala, nisam htio uzimati riječ, ali nakon što sam čuo opravdane tvrdnje kolegi, kolegice Španjolske, imam dvije napomene. Kolegica je rekla da bi htjela podasreti dokumente. Naravno, svako od nas polazi od vlastitog teritorija. No, zbog drugih obveza kolegica nije prisustvovala onom izlaganju koje je bilo vrlo potpuno u svim aspektima i koje je pokazalo da je talijanska vlada uvela mjere koje su omogućile smanjenje za više stotina kilograma za svaki resurs i to je dalo rezultate koji su u zaljevu Kadiza postignuti nakon e, tamo uvedenih mjera. Dakle, želim reći da je talijanska vlada svojim mjerama našla rješenja koja su postignuta tek kasno u zaljevu Gadisa kao što je navela kolegica i to je dovelo do, e, u Kadizu do smanjenja raspoloživog resursa. Dakle, ne trebamo sada tu voditi trgovinski rat jer se nalazimo na jedinstvenom tržištu, ali e, postoji ta znanstveno-tehnička mogućnost koju je razjasnila komisija i koju je opširno prikazala i to ne dovodi ni do kakvog trgovinskog rata. Osim toga, postupovno govoreći, naš odbor je nadležan za zaštitu ribarstva. Ne ulazi u pitanje davanja ocjene koji je tu stupanj konkurencije. Trebamo dakle samo reći je li stok ugrožen e, ovakvim ili onakvim djelatnostima. Bez obzira na legitimne interese različitih teritorija, ja bih rekao da smo u situaciji u kojoj je komisija na objektivan način prikazala stanje i iznijela prijedlog. Kao i kolega Miljaco i kolegica Conte i ja smatram da bismo ovu odgodu mogli proširiti i sa godinu dana na dvije upravo u cilju znanstvenog proučavanja situacije. Hvala. Gospođo ne možete li smiriti naše kolege? Da, gospodine predsjedniče, potrudit ću se da to učinim. Eh, zahvaljujem eh, gospođi eh, u, u, u ovom području ribolova i jako cijenim njezin trud. Kao u delegiranim aktima parlamenta, ovdje se radi o primjeni osnovnih propisa, kao i tehničkih propisa za Mediteran. I zapravo u slučaju Vongola radi se o izuzeću najmanje veličine no e, to izuzeće ne utječe na stabilnost stoka. Ako postoji negativan utjecaj na stok, e, izmijenit ćemo to izuzeće za e, minimalnu veličinu. Potpuno je jasno stafu i uvjeravam ministricu i talijansku vladu da ono što da treba utvrditi da talijanska vlada i talijanski službenici zapravo značajno i vjerujem u, u to e, da se značajno trude da ovladaju tim stokom. Uveli su sustav kontrole, e, bilo na zemlji ili u moru, e, imaju mehanizme za kontrolu, također i e, mjere obnavljanja stoka tako da se stok može e, reproducirati, a također i sustav certifikacije, a smanjili su i izlov, uveli ograničenja za izlov. Stoga treba utvrditi da e, su konkretne mjere provedene i da službenici doista provjeravaju provedbu tih mjera. E, komisija je poslala inspekciju za provjeru da, su, e, da je taj trud talijanske vlade zapravo ispravno proveden, da se poštuje i to je doista bilo tako. Imali smo određen broj uvjeta koje, je, e, koje su navedene za talijansku vladu u smislu kontrole, tehničkih razloga, upravljanja stokovima i dodatnih mjera. Sve smo provjerili i utvrdili smo da su one doista provedene. Također smo utvrdili da su Talijani uveli sustav i mjere istraživanja da bi se poboljšala selektivnost e, i novi plan koji je Italija predstavila e, u vezi plovila da bi se poboljšala e, mehanička trijaža te vrste tako e, da se e, mjere mogu provesti na dobar način za, za vrstu i ta izvještaj je predan Stefu i oni zapravo nisu imali e, prigovora na nastojanja da za na taj održivi održivu obnovu stoka. Što se tiče najmanje veličine, to izuzeće je zapravo iznad uh, minimalne većine prve zrelosti tog stoka kada se ona može reproducirati za čak 12 cm, što znači da smo sad na 22 cm. To znači da smo još daleko od o, te veličine za reprodukciju kako bih... Uh, umirila i italijansku vladu da će biti još studija, još poboljšanja i još istraživanja. Italijanska vlada predložila je e, u smislu produženja od godine dana jer je talijanska vlada prihvatila da taj e, delegirani akt ima rok trajanja od godinu dana e, nakon koje će se primijeniti tehničke mjere koje su prihvaćene 14 e, e, kolovoza 2019. godine. One zapravo predviđaju mogućnost u budućnosti e, da se prihvate izuzeća za minimalnu veličinu. Upravo iz tog razloga možemo omogućiti i poboljšanje znanstvenih istraživanja za taj stok, a ako to bude slučaj iduće godine, ako talijanska vlada želi predložiti novo izuzeće unutar normalnog okvira propisa, e, komisija može predložiti e, to izuzeće za samo godinu dana. Dakle, povjerenik, e, talijanska vlada, mislim da bi nam to moglo omogućiti ojačanje selektivnosti znanstvenih istraživanja i e, na kraju da iduće godine da unutar uobičajenog e, okvira provođenja tehničkih mjera ocijenimo e, mogućnost tog izuzeća za vongole. Gospodine predsjedniče, prihvaćam komentare gospođe, no komisija je uvela propise za Mediteran, odnosno te osnovne propise. No, u svakom slučaju radi se o tome da je komisija u skladu s onime što, što je predstavila talijanska i španjolska vlada e, da se e, propisi temelje na znanstvenim e, dokazima i da je talijanska vlada uspjela u svom naumu. Hvala. Ovo će biti kratko, zar ne? Da, predsjedniče. Žao mi je što produžujem ovu, ovu raspravu. Nadam se da ima vremena. Htjela bih zatražiti pojašnjenje za radi se o deklaraciji u, skladu sa, sa postupkom, no ovdje se radi o mišljenju talijanske vlade. Je li to uobičajeno? Govorimo li o mišljenju jedne vlade? Mogu li zatražiti pojašnjenje te točke? Je li to uobičajeno? Ne znam tehničke detalje. Komisija je rekla da e, su uključene i španjolska i italijanska vlada. Možete li to potvrditi? Što se tiče delegiranih akta, e, on je, on je temeljen na preporuci talijanske vlade, vrlo jednostavno zato što se radi o talijanskim vodama, radi se o minimalnoj veličini i izuzeću koje se tiče samo talijanskih voda. Upravo iz tog razloga, čak i prvi put kada smo prihvatili taj delegirani akt, jer je ovo drugi put kada ga e, preporučamo, provjerili smo pravnu e, stranu i nadležnosti, je li to uopće bilo moguće, i kada postoje jedan stok koji se tiče samo jedne zemlje i jedne flote koja ribari u tim određenim vodama, e, dolazimo do zajedničkog e, prijedloga da bi se napravio plan odbacivanja u tim vodama. Čak i zadnji put kada su ga odobrili vijeće i parlament, upravo iz tog razloga se ta zajednička preporuka radi samo za talijansku vladu i talijansku flotu. Hvala. Hvala, krivo sam e, razumio, ali hvala vam na ovom pojašnjenju. Gospođa Giljera. Hvala vam na ovom predstavljanju. Također imamo i točku o inkatu. Mislim da ovo nije kontroversna tema. Hoće li neko govoriti o ovome? Gospodin Melejdo? A, u redu. Hvala, dajem vam riječ. My, my, colleagues starting to think, please, a brief presentation, please. molim vas jedno kratko izlaganje. Hvala vam na ovoj prilici da predstavimo ovu delegiranu uredbu koja je usvojena 10. srpnja. Kao što ste zamolili, bit ću vrlo kratak. Znam da ste imali mnogo na dnevnom redu. Dakle, delegirana uredba o IKATU u izmjenjuje dopunjenje postojeću delegiranu uredbu, dakle nadovezuje se na jednu postojeću politiku. Glavni cilj toga je ugraditi neke odredbe preporuka IKATA 18.02, a to je plan upravljanja za plavoperajnu tunu i naravno definicije ikata u tome igraju ključnu ulogu. Ova uredba je proizišla iz opsežnih e, savjetovanja sa dionicima u područjima koja su zainteresirana i e, to na njihov zahtjev. Unose se znatna poboljšanja, dakle smanjuje se broj odbacivanja i osigurava također i profitabilnost malog ribarstva i jamči e, jednaku situaciju za sve na tržištu u Europskoj uniji. Evo, s time bih završio, neću ulaziti u tehničke detalje samoga teksta i stojim na raspolaganju za vaša eventualna pitanja. I don't think I see any member seeking to ask a question. Mislim da se nitko nije javio za riječ. Dakle, zahvaljujem komisiji na svim njihovim izlaganjima i prezentacijama. Cijenimo to. Evo, približavamo se kraju. Točka 12. priopćenja predsjednika o preporukama koordinatora. Preporuke sa jutrošnjeg sastanka s vam putem elektroničke pošte na odobravanje. A imate li možda kakvih pitanja ili prigovora? Čini se da nema. Dakle, tu Claudio vodi riječ i odlučuje što je već odlučeno. To je već tako jako dugo. Ako nema prigovora, onda ove preporuke smatramo usvojenima i točka 13. Mislim da nema ništa pod tom točkom razno. Evo, samo ću vas izvijestiti da je sljedeći sastanak u ponedjeljak 23.9. poslje podne i onda u utorak ujutro i poslje podne 24. rujna. Hvala prevoditeljima i ovime smo završili.